Drage kolege i kolegice, mislim da smo spremni započeti. Žao mi je zbog kašnjenja, ali promet e, u Briselu je zaista užasan ovih dana. Pa smo morali pričekati malo naše kolege da dođu ovdje u prostoriju s nama. Željela bih započeti s jednom kratkom temom. Odluka koordinatora iz sastanka kojeg smo održali e, jučer navečer je poslana svima vama. Odobravate li, prihvaćate li ovu odluku koordinatora? Da, hvala. Nema nikakvih prigovora. Pa e, smatram da je to odluka koordinatora odbora ko i da ju je e, prihvatio odbor ređi. Sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. je samo inicijativno e, mišljenje o kohezijska politika u planinskim regijama Evropske unije. Naša izvjestiteljica je gospođa Jotova. Ona je ovdje s nama. Danas imamo prvu razmjenu mišljenja vezanu za ovo izvješće. Imamo vremena do 10 sati za ovu točku dnevnog reda. Mislim da imamo dovoljno vremena za raspravu i za izlaganje. Izlaganje izvjestiteljice. Mnogi od izvjestitelja u sjeni su ovdje i dati ću im riječ nakon izlaganja. A imamo i e, predstavnike Europske e, komisije iz e, glavne uprave Ređi i Agri. Hvala što ste došli. Samo želim e, reći da oko 30% teritorija Europske unije su planinska područja. Gospodarstvo tih područja e, često ovisi o nekoliko sektora, uglavnom turizam i poljoprivreda. Ta područja tipično se suočavaju sa mnogim problemima kao nezaposlenošću, e, padom e, stanovništva i teškim pristupom javnim uslugama. Ranije ove godine naša, e, naša je, e, naš je odbor odlučio e, samo inicijativno izvješće izraditi o planinskim područjima da vidimo kako kohezijska politika može olakšati probleme s kojima se suočavaju planinska područja i pomoći im da iskoriste svoj potencijal za rast i zapošljavanje. Neću nastaviti jer očekujem da će gospođa Jotova nešto od toga reći u svom izvješću. Izvolite gospođa Jotova. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Članak 174 ugovora o funkcioniranju Europske unije, e, s njim smo svi dobro upoznati a on zvuči na sljedeći način. Kako bi se e, promicalo e, harmoničan razvitak Europske unije, Europska unija mora e, svoje vlastite inicijative izradite kako bi olakšala teritorijalnu i gospodarsku koheziju. U istom članku kaže se da se kohezija E, da kohezija smanjuje e, razlike u regijama, e, posebno nekim regijama, a među tim regijama nalaze se regije koje su u nepovoljnom položaju zbog stalnim, stalnim nepovoljnostima, demografskim nepovoljnostima. Takva područja su i planinska područja. Nažalost, Europska unija se dovoljno ne usredotočuje na ta područja. Europska unija smatra da države članice moraju neizravno eh, eh, ispuniti svoje obveze vezane za te regije. Eh, čemu ciljam s ovim izvješćem? Svi moramo učiniti korak naprijed što se tiče tih regija. Poseban naglasak je potreban na tim regijama kada se radi o kohezijskoj politici. Planinska područja suočavaju se sa poteškoćama, a isto tako imaju mnogo potencijala. Oni su bogate, bogati e, prirodnim resursima koji su važni za održivi razvoj. Prirodni resursi su dio europskog identiteta. Specifičnosti e, planinskih područja su također dobra prilika za e, za ostvarivanje ciljeva Europske unije. Naša glavna obveza je zaštititi okoliš e, u tim područjima kao i ova prirodna, e, ove prirodne resurse. resurse. Isto tako možemo iskoristiti obnovljive energije u planinskim područjima i tako ćemo zaštititi okoliš, a i iskoristiti mogućnosti za gospodarski razvoj. Moramo iskoristiti i sveukupni gospodarski potencijal tih regija kako bismo postigli naš konačni cilj, a to je kohezija. Moje izvješće treba dati poticaj raspravi o teritorijalnoj koheziji, ali isto tako treba izraditi jednu buduću strategiju za planinska područja Europske unije. Možda ne treba izraditi tu strategiju na samom početku, nego jedan program sličan urbanom programu. Sada smo dosta daleko od uspostave takve strategije ili takvog programa, ali moramo učiniti prvi korak. Moramo iskoristiti reviziju strategije Europa 2020. a isto tako pregovarati o e, novom e, višegodišnjem financijskom okviru i kohezijskoj politici po Europska unija zaostaje za ciljevima strategije Europa 2020. i zato naša kohezijska politika u budućnosti mora biti fleksibilnija. Imamo programe, strategije i politike koje, e, koje e, utječu i na planinska područja. Dati ću vam jedan primjer. Postoje programi kao što je Live ili Europa 2020. koji su izuzetno važni za planinska područja. Isto to se odnosi i na programe i inicijative unutar e, kohezijske politike. Sada bih podijelila početne zamisli vezane za moje izvješće. Uskoro ćemo imati sastanak sa mojim kolegama i izvjestiteljima u Sijeni koji će se ubrzo održati Isto tako imala sam priliku susresti se s predstavnicima više organizacija, nevladinih udruga, e, odbora regija. Razgovarala sam s mnogim dionicima uključenim u područje e, brdovitih područja. Te rasprave uspostavljaju okvir za moj prvi cilj vezan za uvod. E, ja e, želim dati jedan sveobuhvatan uvod koji će dati pregled instrumenata i programa i pravnih akata koji su trenutno na snazi. Možemo koristiti sve te instrumente i pravne akte e, na području tih brdovitih područja. E, oni bi bili početna točka za dalji razvoj brdovitih područja E, oni su vezani za očuvanje okoliša, zelenu energiju, za mogućnosti zapošljavanja i vezano za sprečavanje demografskog pada u tim regijama. Ja ću se usredotočiti na sve te teme, međutim Neću ulaziti u e, područje e, drugih e, odbora koji rade na makroekonomskim strategijama za europske regije, primjerice. Radije bih se usredotočila na komplementarnost različitih parlamentarnih odbora kako bismo pronašli najbolje moguće rješenje za sve te regije koje se suočavaju sa konkretnim problemima. Moramo uspostaviti program koji će se pretvoriti u agendu ili čak i u sveobuhvatnu europsku strategiju za razvoj brdovitih područja. Nek, neka od tih područja ne e, spadaju u e, prekogranična područja. S obzirom da se radi o planinskim područjima na e, teritoriju određenih država članica. Trebamo se i tu usredotočiti na neke izazove. Imamo velike e, mogućnosti za to. Dati ću sada riječ e, izvjestiteljima u Sijeni. Imate tri ili četiri minute, ne više. Gospodin Bobović, izvolite. Hvala na tome što ste mi dali riječ dobro jutro. Ovo je vrlo važno izvješće. Ono se bavi planinskim područjima gdje e, su uvjeti života i poslovnih, e, i poslovnih aktivnosti e, dosta zahtjevni. I drago mi je što sam uspio vidjeti koja je uloga izvjestitelja u sjeni u odnosu na moju, moj klub zastupnika. To su e, nepovoljna područja, tu su uvjeti života i poslovnih aktivnosti kao u e, sektorima kao što su poljoprivreda i gospodarstvo su dosta zahtjevni. U sklopu kohezijske politike imamo već jako mnogo mogućnosti i prilika za promicanje tih područja E, stadi razvoja tih e, područja se razlikuje iz jedne zemlje u drugoj i zato nemamo jedno rješenje koje je dobro za sve. U jednim, nekim od tih područja morat ćemo prvo pružiti e, temeljnu infrastrukturu moramo osigurati telekomunikacije okolišnu infrastrukturu i slično istovremeno kao što je prije spomenuto, e, postoje i nove prilike u tim regijama, u područjima kao što su novi e, izvori energije, kao što su biomasa i ostale, ostali alternativni izvori energije. Ovdje vidimo da ima mnogo potencijala za e, stvaranje novih radnih mjesta u ovim planinskim područjima. Ovdje bi stvaranje energije moglo biti organizirano i za e, pružanje i osiguravanje energije za urbana područja. Isto tako mislimo da digitalizacija nudi nove prilike za rad na daljinu. Imamo jako mnogo takvih e, pitanja koja treba uzeti u obzir. E, treba uzeti u obzir i bijelu knjigu. E, govornik se ispričava što kašlje. E, moramo raspravljati o tim regijama u makroekonomskim regijama i makroalpskim regijama. Sljedeći izvjestitelj u sjeni gospodin Rakovčić. Predsjednice, evo dozvolite mi da e, se i ja uključim sa nekoliko rečenica i svakako iskažem veliki interes da sudjelujemo u pisanju ovoga e, reporta i mišljenja jer vjerujem da naš angažman oko onoga što želimo sutra napraviti i oko alpske strategije koju kolegica Breso piše zajedno sa nama ali i onoga što inače želimo napraviti za planinska područja u europi zaslužuje našu iznimnu pažnju ne samo zato što e, je to područje gdje živi značajan broj stanovnika nego zato što je to zaista područje koje na neki način odvaja ili bolje rečeno spaja razne dijelove europe na jedan zaista poseban način e, i kao što to čine na neki drugi način čine mora tako i planine alpe čine na neki način svoje e, spajanje odnosno svoje odvajanje i gledajući to u tom kontekstu želim poentirati na sljedećem apsolutno neophodno je imati cjeloviti pristup. ako mi nemamo cjeloviti pristup nećemo uspjeti u tome a bit ću vrlo plastičan iz svog osobnog iskustva e, dvanaest godina vodio sam jednu od hrvatskih regija koja se zove istra i znam što smo napravili u brdovitom ne baš planinskom moram reći ali u brdovitom i ruralnom dijelu te regije. naime iskoristili smo potencijale koji postoje u poljoprivredi u kulturi u biorazličitosti i naravno trebalo je uložiti i djelomično u infrastrukturu jer inače sve to skupa ne bi uspjelo. i uspjeli smo od središnjeg dijela zapuštenoga ruralnoga depopuliranoga dijela regije učiniti možda i najatraktivniji dio regije u ovom trenutku gdje dolaze i hrle ljudi i sa ambicijama da tamo stanuju i žive iz raznih dijelova i raznih država europe. hoću reći da e, se sigurno jednom dobrom sustavnom pametnom politikom može od nečega što je depopulirano od nečega što je na neki način napušteno i gotovo krenulo ovaj, u, e, nestajanje e, dobrom sustavnom politikom pretvoriti u nešto što može postati atraktivni dio e, za, europu odnosno za stanovnike europe koji na neki način vole planine i vole, vole takva područja. dakle zaključujem i uvjeren sam da postoji dobra pametna rješenja dobra, odlični primjeri i u našim različitim planinskim regijama već danas postoje e, ne trebamo što se kaže izmisliti toplu vodu ona je već izmišljena i siguran sam da bi ovaj vaš e, e, izvještaj mogao zaista imati jako jako dobro plodno tlo i imati uspjeha u svojoj primjeni. Hvala. Ne vidim gospodina e, Poreba iz ECR-a. Sljedeća izvjestiteljica u sjeni, gospođa Vana. Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom izlaganju. Ja također smatram da je ovo izvješće o planinskim regijama vrlo važno. Kao što je već rečeno, mi moramo nadoknaditi zbog onog što je propušteno u razvoju prošlosti. Imamo neke dobre projekte u sklopu Interrega, kao što ste vi rekli, ali mislim da je i ESPON, a to je mreža planiranja i istraživanja, nešto što se koncentrira na urbana područja, međutim ne čini se dovoljno u brdovitim predjelima. Zato trebamo nadoknaditi zaostatak. Drago mi je što se ovdje koncentriramo na zaštiti okoliša i kao što je rečeno u sklopu konferencije COP21 ovo će biti vrlo važna tema. Budući da su planinske regije pogođene klimatskim promjenama, tu dolazi do posljedica. Pritom mislim na povećanje temperature, to utječe na e, smanjenje e, onog dijela zemlje koje je stalno zamrznuto jako je važno zbog opskrbe vodom baviti se tim problemom. Dakle, ne možemo planinske regije smatrati izoliranim područjem. Slažem se s kolegama koji su govorili prije mene, moramo zajamčiti kvalitetu života građanima u ovim predjelima. Dakle, trebamo imati održive uvjete za turizam i poljoprivredu. Imamo i druge sektore gdje treba djelovati. Tu mislim na rijeke koje su u povijeste uvijek korištene kao granice ali one nisu samo granica. E, postoji način da se prijeđe granica i da se pronađe prekogranični pristup. To će također biti tema kojom će se baviti ovo izvješće. Mi zeleni imamo specifične teme koje su nam prirasle srcu. Jedna tema e, je već spomenuta, a to je održivost e, radnih mjesta. Trebamo zadržati mjesta koja postoje, ali treba također govoriti o turizmu, o održivom razvoju teritorija. Na ovim elementima mi ćemo se koncentrirati kod ulaganja almandmana. Još jedna tema o kojoj je e, govorila izvjestiteljica, a vrlo je važna, to je uključivanje stručnjaka i nevladinih organizacija. Na primjer, e, Komisija za Alpe, Sipra i druge e, komisije. Zahvaljujem još jednom na prezentaciji. Očekujemo sa zanimanjem nastavak. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Dinolfi, vi ste izvjestiteljica u Sijeni, izvolite. Hvala predsjednice, bit ću kratka zato što ja nisam baš suglasna s onime što je rekla izvjestiteljica i što su rekli kolegi i kolegice prije mene. Neću ponavljati uvijek iste teme. Poznajemo kritične točke u ovom izvješću i u mom biračkom okrugu imamo neka područja koje imaju kritične uvjete. To su područja koja su pod rizikom zbog depopulacije. Ono što bih htjela podcrtati je to što ova područja su e, fizički gledano krhka. Dakle, nešto što bih htjela da se ne zaboravi, posebice kad budemo imali tehničku prilagodbu 2016. godine. E, te ta područja od sjevera prema jugu imaju problem hidrogeološkog raspadanja tla. Ne smijemo zaboraviti da se ta područja nalaze vrlo e, daleko od ostalih i zato trebamo biti vrlo oprezni kad imamo prirodne katastrofe u tim područjima. Mi ćemo zato uložiti amandmane upravo u tom smislu. Hvala. Hvala lijepa. Time smo zaključili e, popis govornika izvjestitelja u sjeni, neki danas nisu ovdje s nama, pa zato sada dajem riječ gospođi Breso, ona je također željela doprinijeti raspravi. Hvala predsjednice. Ja se također želim zahvaliti izvjestiteljici koja nam je dala kompleksan e, i vrlo složen pregled situacije u svojem izvješću. Vjerujem da je ovdje se ona dotakla gotovo svih ključnih točaka vezanih uz ovu temu. Neću ponavljati ono što je već rečeno, pa zato želim nešto dodatno reći. U Europi planine imamo posebice na jugu kontinenta. Paradoksalno, mjesto gdje se sve moguće klime susreću, sastaju, jest jug kontinenta. Ljeti može biti hladnije u gornjem dijelu planina, može biti hladnije nego na sjeveru kontinenta. Dakle, tu postoji nešto čime se europske politike ne bave. Činjenica da netko živi u brdovitom predjelu znači da tamo postoje strukturalni troškovi koji su viši. To sve ne ovisi o prihodu nego o fizičkim karakteristikama terena. E, bilo je važno dobiti priznanje specifičnosti brdovitih predjela zbog specifičnih politika. Međutim, još uvijek je teško te politike pronaći unutar politika strukturalnih fondova. Evo primjera. Nikad nismo imali specifični prioritet za planine, mada vjerujem da prilagodba klimatskim promjenama za planinske regije, kao što je izvjestiteljica rekla, moglo bi značiti vrlo veliku obavezu u odnosu na druge teritorije. Mnoge mnoga područja koja su pod snijegom veliku većinu godine, pa zato imaju i skijaški turizam, morat će e, revidirati vlastite razvojne strategije. To mislim da je ovaj posao jako važan jer moramo privući pažnju na to da se ne radi o općenitoj politici za planine, jer kad definiramo prioritete moramo imati na umu upravo te karakteristike. Kada se od država traži da prinesu neku žrtvu, onda treba i tražiti da se više izdvaja za ova područja zato što postoje strukturalni troškovi koji su objektivno gledano veći i zato to trebati imati na umu u politikama štednje. Ja ću u svojstvu e, izvjestiteljice za makroregionalnu strategiju za planinske regije imati na umu da je bitno imati dosljednost u ovom pitanju kako bi se ta strategija bolje razvila na našem kontinentu i kako bismo bili koordinirani u sklopu strategija za planinske regije u Europi. Hvala. Hvala gospođo Breso. Gospodine Obarže, vi ste izvjestitelj u Sjeni za izvješće o planinskim regijama. Želite li nešto reći ili ne? Izvolite. Hvala. Oprostite, e, došao sam kad je rasprava već bila započela, pa je sada teško ovako upasti u raspravu. U svakom slučaju, čestitam na kvaliteti obavljenog posla. Kad mi napredujemo vezano uz urbanu agendu, važno je ne zaboraviti periferne regije, ruralna područja, planinske regije, i mi znamo da od 2008. godine kad je započela kriza, te su regije najviše propatile zbog same krize. Dakle, ne smijemo ih zaboraviti kad donosimo naše strategije. Najefikasnije područja što se tiče rasta i stvaranja novih radnih mjesta su velike metropole, dok su planinske regije pogođene depopulacijom. Ali istovremeno se trebaju nositi sa izazovima kohezije. Posebice mislim na klimatske promjene. Planinske regije su pogođene i ovim fenomenom. To vidimo na primjer u alpskom području. Klimatske promjene imaju određene posljedice na opskrbu vodom i na količinu snijega koja postoji u planinama, a to ima posljedice na turizam. Zato je jako važno ovaj posao obaviti kao što moramo nešto poduzeti vezano uz najudaljenija područja i otoke. Paralelno uz urbanu agendu moramo također naglasiti važnost ovih regija koje od nas to trebaju. Zahvaljujem gospodinu Maržeo. Sada je riječ eh, predstavniku Europske komisije. Evo ovdje imamo popis, imamo četiri predstavnika iz Diregio, iz opće uprave Agri. E, možda opća uprava Ređu želi prvo uzeti riječ. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuće. Zahvaljujem. U ime svoje opće uprave želim zahvaliti na ovom izvješću. Sigurna sam da će to biti važan doprinos našoj raspravi. E, dodatno uz ono što kohezijska politika trenutno doprinosi u pogledu ovih područja. Kao što ste vi sami rekli i u samoj raspravi, kohezijska politika u trenutnom razdoblju nudi razne mogućnosti koje se treba iskoristiti i te su mogućnosti ciljane za pojedina područja kao što su planinske regije i države članice mogu iskoristiti ta sredstva u vašem izvješću vi se bavite ne samo ovom politikom, nego se bavite i drugim mogućnostima. Dakle, mi očekujemo vaše izvješće i s naše strane jamčimo suradnju. Hvala. Opća uprava Agri, hvala. Ja sam predstavnik opće uprave Agri. Želim podcrtati činjenicu da se sada bavimo makroregionalnim strategijama u komisiji, posebice za područje Dunava, Alpa. Tu je vrlo važna strategija e, i sama dimenzija ove strategije. Prošli tjedan imali smo sastanak sa stručnjacima koji su bili iz različitih država članica. Raspravljali smo o trenutnoj situaciji pa smo zahvalni na toj suradnji i želimo također nastaviti suradnju s vama. Hvala gospodine Onida, zahvaljujem gospođi Hakanen na ovom izlaganju u ime opće uprave regio, a sada opća uprava Agri. Hvala lijepa. U ime opće uprave Agri, ja sam iz odjela za horizontalni urbani razvoj i bavim se programima unutar Europske unije. Želim nešto dodati ovoj raspravi. Mi želimo pratiti razvoj ovoga izvješća. Pozdravljamo ovu inicijativu. Želim um, skrenuti pažnju na mogućnosti koje već postaje, koje financira Europski fond za ruralni razvoj i poljoprivredu. U trenutnom razdoblju uzimamo u obzir specifičnosti e, planinskih regija, izazove i mogućnosti e, o kojima su govorili izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni. E, moramo uzeti u obzir i prirodne resurse turističke potencijale, gospodarske potencijale ovih područja, također dati neka rješenja, ponuditi ih kao dio strategije za e, programiranje ruralnog razvoja u državama, članicama i regijama. Imamo čitav niz e, instrumenata kojim se mogu riješiti potrebe planinskih regija u e, fondu za poljoprivredni razvoj i ruralni razvoj. Postoje prirodne ograničenja u brdovitim područjima i postoje područja u planinskim regijama koje mogu kompenzirati e, nedostatak e, odnosno propuštanje e, prihoda na taj način mogu se, može se izbjeći depopulacija i napuštanje e, tih područja. Postoji čitav niz mjera koji se mogu uzeti u obzir e, kod planiranja vezano uz e, klimu. Čitav niz potpornih mjera koje države članice u šumarstvu mogu isplanirati. Takve mjere mogu biti pozitivne. Investicijske mjere. Mi predlažemo veća ulaganja u brdovitim područjama koje imaju prirodne ograničenja. Također postoji mogućnost e, da države članice uspostave tematske programe koje se mogu koncentrirati na razvoj planinskih regija. Postoji i neke zabrinutosti vezano uz činjenicu da se široko pojasni sektor može povezati uz rad na daljinu. To je također dio našeg e, infrastrukturnog ulaganja. E, imamo i temeljne usluge koje se mogu razviti i mi pomažemo i startup poduzećima za mlade poljoprivrednike. Želim vam skrenuti pozornost na to da se mi trenutno bavimo e, ruralnim politikama kao dijelom e, zajedne poljoprivredne politike u planinskim regijama. Hvala. Zahvaljujem. Sada dajem riječ e, gospođi Jotovi. Želite li nešto reći? Ne. U redu. Onda zahvaljujem svima na sudjelovanju u ovoj suradnji Očekujemo s velikim zanimanjem ovo izvješće i nastavak rasprave e, o ovoj temi u odboru regiji. A sada e, ćemo imati pauzu od nekoliko minuta jer očekujemo e, gospođu Kretu, povjerenicu koja će s nama biti od 10 sati za zajedničku raspravu. Imamo 14 minuta pauze, dakle vidimo se ponovno u 10 sati.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

uplatu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 <laughs> U redu, dame i gospodo. Možemo nastaviti s eh, radom. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti Korinu Krecu, povjerenicu za regionalnu politiku. Ona je zadnji put bila na našem odboru u Rujnu, na ISO, ako se sjećate, a danas će govoriti o radu glavne uprave godinu nakon što je počeo sadašnji mandat komisije. Ako se sjećate, odnosno sjećate se, 2015. je godina u kojoj imamo dosta aktivnosti na regionalnoj politici. Glavni operativni programi su završeni na proljeće. 2015. obilježila je 25 godina programa Interreg. Jučer smo govorili o jednom samoinicijativnom izvješću Interregu. Nakon ljetne pauze imali smo hitan zakonodavni prijedlog za konkretne mjere za Grčku. Već gledamo budućnosti na korak je za pojednostavljenje politike za moguću reviziju multigodišnjeg financijskog okvira i pripremu za period nakon 2020. Dakle, imamo dosta toga za razgovor, dosta tema za razgovor sa povjerenicom, ali ona kao i obično ima dosta obaveza, ima prepun raspored, tako da imamo vremena do 11 sati. da je daću riječ povjerenici, ali dopustite mi u ime svih članova odbora da vam Čestitam e, nacionalni blagdan, nacionalni praznik e, e, Rumunjske, a sada povjerenici dajem riječ. Hvala, hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, štovani članovi, drage kolege. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti tu u vašem odboru. Hvala vam na pozivu. Imali smo priliku da tijekom ove godine razgovaramo o različitim okvirima. Prošlog tjedna bili smo isto tako sa kolegama iz parlamenta i iz vijeća u Luksemburgu, ali ovo je vrlo dobra prilika za nas da vidimo što je postignuto tijekom prve godine mog mandata, kao što ste rekli, ali isto tako se zaista radujem diskusiji s vama o nekim od prioriteta za narednu godinu i naredne godine. Kao što znate, regionalna politika je e, najveća politika, najšira po pitanju investiranja Europske unije i već vidimo da ovaj mandat neće biti baš uobičajen mandat ni za kog od nas. Upravo zato što želimo da se provedu reforme na terenu i da odradimo ono što treba da odradimo sa zemljama članicama. Naš pristup od baze prema vrhu treba dopuniti e, vizijom od vrha prema bazi i e, odlučnošću i ja zaista vjerujem da sada više nego ikad ne trebamo razmišljati u smislu onih koji e, nešto dobiju ili izgube u ovoj politici, nego treba svi da dobiju. Moja politička vizija ove politike se od početka temeljena na tri cilja. Prvo, da se osigura da ova politika aktivno pridonese ciljevima komisije podupiranjem učinkovitosti investicija, otvaranju radnih mjesta i rasta i drugo, trebamo tjesno surađivati sa zemljama, članicama, da bismo dobili najbolje rezultate koje će koristiti svim europskim građanima i na kraju nešto što nije najmanje važno, osiguranje redovitog, konstruktivnog i transparentnog dijaloga s vama u odboru Ređi s Europskom parlamentom, s Europskim parlamentom u cjelini i partnerstvo i dobra suradnja su mi zaista od najvećeg značaja i nadam se da ćemo u narednim godinama imati redovite sastanke. Do kraja ovog mjeseca želim najaviti da program za investicije i, radna mjesta bit će usvojen i to će doprinijeti energetskoj uniji i jedinstvenom digitalnom tržištu. Kao što znate, imali smo dvije velike krize. Prva kriza sa likvidnošću Grčke, a druga je bila e, dolazak izbjeglica. A to se trebalo riješiti na razini Europske unije i naša politika je naravno dio tog šireg rješenja. Ako želite, mogu nešto više reći tokom diskusije o tome. U svakom slučaju zahvaljujem svima na podršci koju smo imali za amandman o Grčkoj. Uspjeli smo izvršiti amandmane na CPR da bismo pomogli Grčkoj. A što se tiče strukturalnih i investicijskih fondova, nastavimo sada da se oni troše na pametan način. Što se tiče izbjegličke krize, kao što sam rekla, otvoreni smo za izmjenu programa kako bude potrebno, kako bismo omogućili zemljama, članicama i regijama da odgovore na tu novu neočekivanu situaciju. Uputila sam pismo državama članicama u kojem sam objasnila mogućnosti koje pružaju naši fondovi i pozvala ih da podnesu prijedloge što je prije moguće. Pet eh, država članica je već odgovorilo na poziv, a neke razmatraju sudjelovanje. Ako želite u svakom slučaju, rekla sam mogu nešto više reći o tome. Kao što znate, uspjeh naše politike u velikoj mjeri ovisi o našoj mogućnosti da tjesno surađujemo sa državama članicama i to je postalo očito u dvije područje. To je radna skupina za bolju provedbu i napori na jačanju administrativnih kapaciteta uspostava radne grupe za bolju implementaciju. To je bila jedna od mojih prvih inicijativa i posljednjih mjeseci bila sam osobno svim tim zemljama. Imali smo preko 70 tehničkih sastanaka u svrhu ocjenjivanja situacije i iznalaska akcionih planova za svaku državu članicu. Rezultati radne skupine su vrlo ohrabrujući i naravno prezentirat ću u četvrtak sve brojke na preskonferenciji komisije. Što se tiče pojednostavljivanja, kao što znate, dosta je urađeno u nedavnoj reformi i vi ste u središtu tih poboljšavanja naše politike mogu biti bolje, jednostavnije, fleksibilnije i više se fokusirati na rezultate. U tom smislu već smo počeli s radom. Imali smo skupinu koja je održala drugi sastanak danas u komisiji. Poštovane kolege, vaša podrška i dobra suradnja bili su odlučujući ne samo za naša nastojanja na poboljšanju politika, nego i za naše odgovore na neočekivane krize. Zahvaljujem se još jednom na tome. Za sljedeću godinu želim nastaviti s tjesnom suradnjom s vama i namjera mi je da osiguramo redovit, konstruktivan i transparentan dijalog s vašim odborom u tom smislu. Već smo se sastali s kabinetom predsjedavajuće radi uspostave zajedničkog dnevnog reda za redovite razmjene mišljenja sljedeće godine. Još nekoliko riječi o mojim prioritetima za naredne godine. Naime, namjeravam se fokusirati na dva ključna izazova. Prvo, osiguranje učinkovite implementacije novih programa i osiguranje da ono što smo dogovorili zaista bude provedeno. U tom smislu, naravno, informirat ću odbor baš o napetku u implementaciji. Drugo, implementacija buduće kohezijske politike za razdoblje nakon 2015. Srednjoročan pregled. Fokusirat ću se na dalje pojednostavljenje politike. Posljednjih mjeseci imali smo intenzivan dijalog o pojednostavljenju naše politike i prvo trebamo ocijeniti kako novi elementi naše reformske politike, čemu su pridonijeli i vidjet ćemo koje su moguće opcije za naredni period na osnovu dokaza i početkom naredne godine nadam se i izaći ću sa konkretnim načinima za smanjenje administrativnog opterećenja za korisnike fondova za praćenje onoga što države članice već rade i utvrđivanje dobrih praksi i nadamo se da ćemo što prije izaći s preporukama za 2016. Drugo, dio tog pojednostavljenja jeste razmišljanje o fleksibilnosti naše politike kako bismo mogli odgovoriti na buduće izazove, na primjer u migraciji koju sam već spomenula. Treći e, stup e, investicijskog plana i ekonomskog upravljanja treba ojačati i mi ćemo prezentirati naše ideje u sedmom kohezijskom izvješću, čije objavljenje je predviđeno za 2017. godine, prije toga imat ćemo javno savjetovanje. Dakle, to sam vam htjela prenijeti danas i zahvaljujem se svima na podršci tokom ove godine s puno izazova. Cijenim vaš rad, vašu ekspertizu i iskustvo s terena, a i vaše opredjeljenje da naša politika funkcionira za korist građana. I sada se radujem našoj diskusiji. Hvala. Hvala povjerenici. Sada dajem riječ članovima odbora. Počinjem sa koordinatorima gospodin Van Nistelrooy. Hvala lijepa što ste došli, što ste nam dali priliku da vidimo što se do sada radilo i da pogledamo i narednu godinu. To je dobar moment jer je ovo kraj ove godine. Prije svega dijelimo vaše snažno opredjeljenje za to da novo razdoblje započne i da izađemo s velikim brojem novih ideja kao što su recimo one za pojednostavljenje. I vi i komisija i mi u našem odboru trebamo raditi na tome. Mi smo imali to pitanje recimo iz regije u vezi s pojednostavljenjem. Sljedeće godine imat ćemo više naših vlastitih inicijativa i više pitanja na plenarnoj sjednici i Dalje ćemo raditi i na izvješćima o implementaciji. Jer to, nam je, to je poseban pristup koji nam treba da bismo vidjeli što se zaista dešava. Pravni rad zakonodavni traje 6-7 godina, ali trebamo vidjeti što se dešava među vremenu. Sljedeće izvješće će biti o članku 16. Tu ćemo vidjeti rezultate partnerskih e, sporazuma i početka operativnih programa. E, to je vrlo bitno za iduću godinu i dobra prilika da detaljnije razmotrimo e, rezultate. Govorili ste o srednjoročnom pregledu i o budućnosti. Da vam dam svoje gledište. Moje gledište je da smo 2017. 2014. odnosno 2015. u tom razdoblju da smo naučili da ako ne izmijenimo način na koji ćemo u budućnosti pripremati uredbe, imat ćemo velike probleme. Kohezijska politika 2014. 2015 nije iskoristila e, nova. Zašto? Jer smo se morali pripremati, jer smo imali težak sustav, imamo tisuću razloga. Niko ne razumije zašto nam treba toliko vremena ako ne izmijenimo naš sustav, ako ne iskoristimo kohezijsko izvješće odmah za nove uredbe, onda ćemo dobiti isti rezultat, a onda 2020. 2020 2021. a to bi bilo zaista šteta. Dakle, zamolio bih vas da napravite rekonstrukciju e, te pripreme za novo razdoblje i to bi možda bio vaš glavni doprinos ovoj debati o MMF-u. Ako budemo čekali dugo na koheziju, na taj dio, ne možemo tako raditi. Dakle, trebamo revidirati naše planiranje za naredni period i mislim da je to apsolutno neophodno to bi bila moja glavna poruka jutros. Možete li izaći s tim novim planiranjem? Svijet se tako brzo mijenja da moramo o tome razmišljati. I na kraju zamolili smo vašu službu da dođe na sastanak radne skupštine implementacije da govore o MMF-u, ali uvijek kažu nisu spremni, nisu spremni vi niste spremni, parlament nije spreman. E, ne može biti da vaši e, stručnjaci za MMF ne mogu doći na našu radnu skupinu za implementaciju. E, možda trebam samo biti strpljiv. Ispričavam se na ovome, sada očekujemo odgovor. Gospođa Krel, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Hvala Korini što je tu s nama ponovno na odboru. Vi ste sada povjerenica godinu dana, to je razdoblje koje je i kratko i dugo. Ja bih imala par pitanja o onome što smo već vidjeli, što se već desilo. jesu li svi operativni programi odobreni do sada ili postoje poteškoće u nekim područjima? A drugo, spomenuli ste i sami, imamo uredbu za Grčku, to je te odredbe su izmijenjene za programski period 2007-2013 e, ili taj period sada zatvoren. Samo da pitam je li sve tu već riješeno ili postoje još uvijek neki problemi. Bilo bi dobro da čujemo da sve dobro funkcionira u tom pogledu. S nekim drugim kolegama smo imali sastanke, imali smo sastanak sa budućim sa kolegama iz Slovenije koji će predsjedavati u budućnosti i bilo je e, zanimljivo, odnosno slovačkim. Oni su u Slovačkoj dobro se nosili sa recimo nezaposlenosti, bili su dosta uspješni. Možda bi bilo zanimljivo u smislu regionalne i kohezijske politike čuti imate li vi neke informacije o tome kako se ta inicijativa iskoristila u nekim drugim državama članicama. Mislim da je njihov pristup eh, nezaposlenosti konkretno mladih eh, bio vrlo dobar. Gospodin Van Nistelrooy je spomenuo vremenske rokove za budući rad na kohezijskoj politici i ja dijelim njegovu zabrinutost po tom pitanju imat ćemo europske izbore u međuvremenu i komisija će se promijeniti. Dakle, to nisu baš stvari koje će pomoći ubrzanju postupka. Mislim da bi bilo vrlo dobro ako bismo mogli pripremiti stvari što je prije moguće. Znam da još uvijek se vode diskusije u državama članicama, ali Mislim da ako možemo ubrzati stvari, to bi bilo vrlo dobro i nadam se da nas možete podržati u tome. Hvala gospođi Krel, gospodin Luer. Thank you very much. Hvala lijepa. Želim vam dobrodošlicu i kao što znate reforme u Ujedinjenoj kraljevini su upravo e, u tijeku sada i oni od nas koji žele da Ujedinjeno kraljevina ostane u Europskoj uniji, a to je 50% ljudi sada u Ujedinjenoj kraljevini, oni koji žele da ostanemo u Europskoj uniji e, žele promjene. Ali želimo promjene koje će koristiti cijeloj uniji, kao što ste sama rekli. Dakle, nešto što može koristiti svima u Europskoj uniji. Gdje sada tu e, E, ulazi regionalni e, razvoj sa 33 do 35 e, posto proračuna. To je jedno od četiri naslova koje je premijer engleski stavio u pismu Donaldu Tusku. Vjerojatno znate i o ciljevima, dakle targetu koje je napisao David Cameron savjetnicima Europske unije prije par godina, a sad je on glavni savjetnik e, za europske e, poslove u Downing Streetu u Engleskoj. Dakle, trebamo se usredotočiti na zemlje korisnice ili e, područja i koristiti stručnost vašeg tima gdje god je on potreban. Dakle, postoji li možda, postoji li prostor za prave reforme u Europi nakon 2020 i e, da krenemo od ovih neto doprinositelja, a da im komisija vrati jedan mali dio e, i, i da im kaže što da rade sa vlastitim novcom, ili da se doda e, vrijednost u tim područjima neto primatelja koji će onda moći što bolje iskoristiti stručnost komisije. Dakle, Hoćete li vi kao povjerenica biti uključena u neke od tih rasprava i jeste li spremna da budete fleksibilna i otvorena stvarnim promjenama, a ne samo izmjenama e, propisa nakon 2020. Hvala, hvala. Gospodin Jakovčić u ime Aldea. Našeg odbora, poštovana gospođo povjerenice, hvala vam na dolasku i uvijek se radujemo kada ste s nama jer tako možemo zaista imati direktnu komunikaciju. ja bih vas na neki način priupitao tri teme koje su sve naravno vrlo, važne. jedna je pitanje migracije i situacija oko migranata i onoga što vi možete učiniti i ono što ste već učinila. odgovor zemalja članica E, rekla ste da je pet zemalja čini mi se odgovorilo. E, volio bih znati koje su to zemlje ako je moguće e, i naravno mislim da je vrlo važno da vi budete angažirani i oko tog dijela a u tom kontekstu zanima me i ono što se može učiniti u smislu pretpristupnih fondova za zemlje kandidatkinje kao što je to srbija ili fyrom koja je odnosno makedonije koje su također pogođene ovom migrantskom krizom i da li tu ima nekih elemenata suradnje ili s vašim kolegom drugim povjerenikom jer migrantska kriza je definitivno kriza čitave europe ne samo europske unije nego definitivno čitave e, europe. E, ono što bih drugo htio vidjeti s vama je pitanje onoga što planiramo i sutra a to je pitanje simplifikacije odnosno gdje smo stigli sa time po vašem mišljenju i kako dalje vidite budućnost pojednostavljenja procedura. o tome se nešto više govorio i u parlamentu e, na prošloj sjednici. E, stalno se vuku velike statistike koje onda kritiziraju neki naši kolege E, pogotovo s desnice ali i s ljevice onako što se kaže na krajnjim e, dijelovima parlamenta o velikim postocima e, grešaka kod korištenja fondova a ustvari čini se da je kompliciranost ili kompleksnost procedure jedan od ozbiljnih razloga u svemu tome. i treća stvar je pitanje sinergije kohezijske politike zajedno s onim što očekujemo da bi junckerov fond mogao napraviti kada krene s pravim poslom i naravno i sinergija s europskom investicijskom bankom. volio bih malo da mi oko toga isto tako komentirate kako vi gledate upravo na tu mogućnost sinergije kohezijskih sredstava s drugim institucijama financijskim institucijama koje su eh, da tako kažem dio našega eh, zajedničkog rada. E, gospođo predsjedateljice, hvala vam lijepa. E, povjerenice, vrlo nam je drago što vas vidimo ovdje danas ujutro. Hvala što ste došli. Zaista cijenimo razinu partnerstva i dijaloga između e, komisije i članova odbora ređima. 2015. bila je vrlo intenzivna i izazovna godina. Sve europske politike trebale su e, odgovor na nekoliko novih kriza. Dakle, trebali smo reagirati na te krize E, imamo problema s mikrofonom. Pokušat ću iskoristiti ovaj mikrofon, nadam se da radi. Dakle, 2015. je bila vrlo intenzivna godina. Sve naše europske politike zahtijevale su brze reakcije na krize koje su se pojavile. ako pogledamo grčku krizu, ali isto tako i krizu izbjeglica i migranata. U smislu kohezije mi smo pokazali da smo sposobni e, tako brzo reagirati. Dakle, Europski parlament je zaista brzo reagirao e, sa tehničkim mjerama kako bi pomogao Grčkoj, a isto tako e, se pozabavio i sa migracijskom krizom. Neću dugo govoriti, međutim, svejedno bih želio spomenuti dvije ili tri stvari. Rekli ste da, je, da će 2016. biti dominirana e, ovim, e, ovim prispitivanjem, revizijom e, na, u srednjoročnom razdoblju. To se ne može odvojiti od ovog horizonta 2020. Ono što bih ja želio znati, komisija izrađuje jedan kalendar i provodi jednu početnu analizu. A ja bih želio znati na koji način vidite da odbor ređi može ovdje odigrati svoju ulogu. Isto tako bih želio znati što mislite o suradnji nakon 2020. Dakle, vi ste e, u Luksemburgu, a tamo smo pogledali e, kako možemo dati jedan e, održivi e, odgovor na krizu i isto tako zadržati vrijednosti Europske unije. Komisija je dala jedan početni odgovor na naše pitanje, međutim mislim da morate nastaviti istim putem i u istom smislu. Ono što sad trebamo su održivi odgovori na izazove s kojima se suočavamo. Imamo imam još jednu primjedbu. Ona je vezana za e, teritorijalno e, razdvajanje koje se pojavilo tijekom prošlog programskog razdoblja, posebno nakon ove krize koja je započela 2008. godine. Dakle, ta to teritorijalno razdvajanje je dovelo do urbanog siromaštva a to se posebno pojavilo u određenim regijama, posebno u perifernim regijama. Postoje ovdje i neke prepreke i želim da budete svjesni činjenice da je naš odbor opredjeljem tome da se e, bori protiv urbanog siromaštva. To je ključni faktor nakon 2020. Hvala, gospođa Vana. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice i povjerenice, što ste došli e, nas opet posjetiti. Vi nas često posjećujete ovdje u ovom odboru. Imamo nekoliko pitanja, međutim želim pitati e, vezano za neke stvari koje još nisu e, spomenute. Već smo govorili o migracijskoj krizi, pa neću u to ponovno ulaziti. Govorili ste o drživom razvoju i klimatskim promjenama. Prije dva tjedna regionalni ministri u Briselu su se susreli i tu je bila izjava o važnosti kohezijske politike u vezi s klimatskim e, promjenama. To je bilo u kontekstu e, COPA 21 i rečeno je koliko je bitan doprinos kohezijske politike za klimatske ciljeve. Moje pitanje bi ovdje bilo vezano za zelena, zelena radna mjesta u kontekstu otvaranja budućih radnih mjesta. Isto tako da pogledamo i ovu reviziju srednjoročnog razdoblju e, višegodišnjeg financijskog e, okvira. E, kako ćete te klimatske aktivnosti provoditi unutar kohezijskog fonda nakon ovog ministarskog sastanka? Prošlog e, tjedna e, na plenarnom zasjedanju e, je donesena politika za zeleni razvoj i pitamo se koji su sljedeći koreci za, ovaj, za ovo izvješće. Hvala. Gospođa Damato, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala povjerenici što je došla nas izvijestiti još jednom vezano za svoj rad. Dva pitanja koja su dosta izravna. Jedan je vezana za migracije. I danas ste nam rekli da imate e, određene određena područja gdje kohezijska politika može pomoći ovom problemu. Nekoliko puta ste rekli da u okviru programa e, do 2020. države članice već imaju financijska sredstva i to dosta e, visoka koja će pomoći E, provedbi određenih intervencija e, kako bi se integrirali imigranti i izbjeglice. Te intervencije bi mogle uključiti investicije za socijalne infrastrukture, obrazovne infrastrukture, e, stanovanje i sl. Međutim, govorili ste da se može te suočiti i sa izazovom migracija unutar programa prekogranične suradnje i makroregionalnih strategija. Dakle, pitanje je jeste li predvidjeli kao komisija posebne i dodatne inicijative, osim onih koje već postoje. Govorili ste o jednom pismu koje je poslan državama članicama, pa možete li nam nešto više reći o tome? ili se radi o izmjenama već postojećih operativnih programa koje treba procijeniti, odobriti korak po korak, slučaj po slučaj vezano za specifične okolnosti te regije ili te zemlje. To je vezano za migracije. Što se tiče pojednostavljenja, e, na licu mjesta mi vidimo da nemamo e, dosta mesa na tom e, dnevnom redu. E, dakle, e, možete li nam reći u ovom e, skupini stručnjaka kad ćemo imati jedan prvi izvještaj vezan za to? Hvala lijepa. Thank you. Thank you very much. Hvala lijepa. To je bil, bio prvi krug pitanja koordinatora. Sada bih dala riječ povjerenici da odgovori na neka od tih pitanja. Nadam se da ćete uspjeti u 10 minuta, a onda ćemo imam popis još osam kolega koji žele postaviti pitanja. Hvala. Hvala. Mislim da možemo se koncentrirati po temama. Jer su tu e, teme koje se ponavljaju. Kao prvo vezano za ovo novo razdoblje, mislim da je jako važno i svi se oko toga slažemo da je pojednostavljenje i provedba moraju ići rukom pod ruku. Ja sam svjesna rezolucije koju ste donijeli prošlog tjedna. Gospodin Van Nistenroj, članak 16, će e, doći na dnevni red sredinom prosinca, ali ću izlagati o nekim elementima toga ovog četvrtka. dijelim vaše mišljenje i sva vaša mišljenja da moramo izvući neke pouke, jer bez toga ne možemo ići dalje i pripremiti se za budućnost, jer je to ključno. Moramo započeti raspravu ne samo za ovu reviziju u srednjoročnom razdoblju, nego i za reviziju nakon 2020. godine. Imamo taj problem i moramo se s njime suočiti. Mi sada još uvijek procjenjujemo programsko razdoblje, od 2007. do 2013. E, u ponedjeljak ću ići u e, odbor KONT i e, procijenit ćemo isto tako razdoblje u 2014. godini. Imamo to razdoblje i svi smo nestrpljivi, međutim stvarnost je da će 2017. E, biti prva godina gdje će se vidjeti učinak e, promjena koje smo donijeli zajedno s vijećom, komisijom, e, parlamentom i su zakonodavcima u ovim izmjenama. Međutim, tajming donošenja propisa ovisi o komisiji da na vrijeme da svoje prijedloge. Međutim, radi se i o složenosti suodlučivanja zaista mislim da je naša suradnja od ključne važnosti. Kao što rekla gospođa Krell, svi operativni programi su doneseni, međutim imamo još uvijek mnogo problema. Za mene je izuzetno važno e, redovitost e, E, ovih e, e, rashoda, međutim moramo se usredotočiti na rezultate da vidimo kako ova politika doprinosi životu ljudi. Nekada griješimo, govorimo o novcu, ali ne govorimo toliko o rezultatima koje donose ove politike na samom terenu. Što se tiče revizije višegodišnjeg financijskog okvira, mi na tome radimo. Mislim da je malo prerano, ali možemo se uključiti u raspravu i moramo shvatiti kako funkcionira trenutni sustav i zajedno moramo utvrditi ključna pitanja gdje možemo unijeti neke promjene. Ja se oslanjam na odbor ređi da se zajedno s nama bori e, vezano za pojednostavljenje. Mi ćemo izmijeniti neke propise e, i moramo vidjeti hoćemo li to učiniti ili ne. Što se Grčke tiče, imali ste posebno pitanje vezano za Grčku. Kao što sam rekla, vrlo sam vam svima zahvalna što smo uspjeli e, povećati stopu sufinanciranja kao e, paket za oporavak koji je donijela komisija, a radimo svakodnevno sa rijeđom Imamo ljude na terenu. Ja mislim da mi smo s naše strane učinili sve što je moguće kako bismo donijeli neke izvanredne mjere za izvanredne situacije. Još uvijek me brine, brinu veliki projekti koji su zaovijek blokirani. Mi smo dali ovu injekciju grčkom gospodarstvu. Mislim da sada više nema isprika da se ne nastavi sa tim, projektima kao što je metro e, u, e, Solunu E, i slični projekti koji već dugo stoje. Međutim, nadamo se da će se stvari popraviti. Isto tako imali smo jednu veliku raspravu, e, tjednu raspravu s ministrima u Grčkoj. Ja znate kakva je situacija i svi na televiziji e, gledamo tu situaciju u Lesbosu, na otoku Lesbos i na drugim otocima ali vratit ću se na to pitanje kada ću govoriti o migracijama. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, ja dijelim vaše mišljenje da zaista moramo trošiti novac na učinkovitiji način i to je jedan od naših prvih ciljeva. Sigurna sam da ne govorimo dovoljno o rezultatima koje je ta politika već donijela na e, terenu u mnogim zemljama, posebno u manje razvijenim regijama, kao što je ona od koje dolazite, gdje su rudnici bili zatvoreni, a mi smo onda e, doprinijeli i dali, e, otvorili nove radna mjesta s europskim novcem. Zato mislim da je ova politika za potporu svim regijama u Europskoj uniji. Ne znam za nijednu regiju, bilo iz Nizozemske, Ujedinjene kraljevine, Francuske, Njemačke, Istočne Europe, koja nije imala koristi od toga. Posebno zemlja zemalja koje su već 40 godina u Europskoj uniji. Znate da smo e, proslavili 40 e, godina Europskog e, fonda za regionalni razvoj i da smo puno toga učinili s europskim novcem. Isto tako sam raspravljala s predstavnicima nekih regija iz Ujedinjene kraljevine i oni su mi rekli da ova politika podržava projekte koji inače se vjerojatno ne bi ostvarili i zato sam spremna vrlo otvoreno s vama raspravljati o svim tim stvarima. Želim vas obavijestiti primjerice da smo jučer e, donijeli PIS program koji je vrlo važan stup za e, oporavak rana koje imamo. Jer ove regionalne politike su dio e, tog gospodarskog razvoja manje razvijenih zemalja Znam da mi doprinosimo i unifikaciji na Cipru e, u nekim manje razvijenim gospodarskim područjima. E, isto tako i Irska i Sjeverna Irska e, su bile od temeljne važnosti za razumijevanje između dvije zajednice. Mi smo ponosni što smo donijeli ovaj novi PIS program za novo programsko razdoblje. U svakom slučaju mi ćemo se angažirati, službeno ćemo posjetiti Ujedinjenu kraljevinu sljedeće godine i spremna sam razgovarati o tome kako povećati konkurentnost i kako naš novac može tome doprinijeti. Što se tiče migracija, To je izravno pitanje koje je postavio gospodin Jakovčić. Hvala vam puno na tom pitanju. Ono je relevantno za mnoge od vas i mislim da je važno reći da od samog početka smo započeli razmišljati kako možemo doprinijeti. Zajedno sa mojom kolegicom Marijan Tyson ove jeseni smo se sreli sa upravljačkim tijelima i rekli im što možemo učiniti, da smo spremni razgovarati. To je bilo legitimno pitanje nekih regija i država članica. mogu li nešto učiniti, onda će doći revizori. Mi smo rekli da nije prihvatljivo, razgovarali smo sa e, revizorima, poslali smo to pismo državama članicama i rekli smo revizorima što možemo učiniti i što je 100% prihvatljivo e, prema pravilima koje su trenutno na snazi. Ne moramo mijenjati pravila bile su neke ideje da se promijene pravila i da imamo druga tematsko, tematski cilj vezan za migracije, međutim ja mislim da to nije e, potrebno. Na državama članicama je hoće li koristiti taj novac, ali ono je raspolaganju. Naravno, taj fond za migracije i azil za, je za hitne slučajeve. Međutim, mi smo shvatili da to nije dovoljno. Međutim, radi se o kapacitetu država članica kako mogu kombinirati sve te fondove. Mi smo u svakom slučaju spremni raspravljati. Recimo, izravno ste me pitali, Italija je bila prva koja je željela izmijeniti program. Mi smo već dali 120 milijuna e, u svrhu migracija. Isto smo, gospođi D'Amato, gospođa D'Amato je spomenula da možemo to učiniti, e, mobilne bolnice, e, recimo e, pitku vodu i slično, a mnoge zemlje članice ne žele koristiti taj novac u tu svrhu. Imala sam raspravu i sa ministrem iz Grčke. Po mom mišljenju je neprihvatljivo vidjeti ove slike koje gledamo povjerenik Andrukaitis koji je bio u Lesbusu, vidio je da ljudi dolaze iz Turske, neka djeca e, e, umiru od hipotermije. Dakle, moramo vrlo hitno nešto učiniti na samom terenu. Trebamo od svake zemlje barem jednu, dvije stranice što trebaju za hitne slučajeve i to, o tome ćemo odlučivati zajednički u komisiji. Što je Frontex, što je Fond za migracije, što je RDF, međutim moramo se kretati vrlo brzo. Već smo vidjeli ovu kritiku da u Jordanu ili u Turskoj e, se prema tim ljudima postupa bolje nego na europskom teritoriju, a to nije normalno. U Lesbosu recimo imaju dva liječnika na otoku. Mislim da novac nije sve. Radi se i o razmjeni iskustava. Imamo zemlje koje imaju već desetljećima ta iskustva kao nizozemska, njemačka, francuska. Oni znaju što treba učiniti za smještaj migranata. Ima zemalja koji to ne znaju. I zaista sam zahvalna zemljama kao što su francuska, njemačka i Austrija koja već e, šalje pomoć i stručnjake kako bi pomogla državama članicama da riješe ta pitanja. Po mom mišljenju, ako države članice žele koristiti taj novac u tu svrhu, Imamo četiri tjedna e, za razdoblje 2007. do 2014. Imamo Sloveniju, Hrvatsku, one bi također željele koristiti e, neki novac koji je ostao iz ovog razdoblja 2007. do 2014. u tu svrhu. Za ovo programsko razdoblje najvažnija riječ će biti socijalna integracija. Međutim, mislim da ove hitne mjere također mogu biti podržane. Spremni smo podržati e, države članice. Ne možemo preraspodijeliti novac na naš prijedlog jer imamo taj zahtjev. Mislim da to nije tehničko pitanje, to je samo političko pitanje ako države članice žele ili ne iskoristiti te fondove. Što se tiče ove e, e, predpristupnih fondova IPA radimo e, vrlo blisko sa povjerenikom Hanom koji je odgovoran za to. Moramo povećati i ulogu makroregionalne strategije jer je to jedini okvir u kojem države članice i države koje nisu države članice mogu razgovarati oko istog stola i raspravljati o tim e, zajedničkim izazovima. E, govorili smo o Dunavskoj strategiji, ići ćemo u Ljubljanu za Alpsku strategiju i sve te makroregionalne strategije gdje se sastaju države članice sa ostalim državama kako bi vidjeli kako bi mogli riješiti zajedničke izazove i povećati tu suradnju jer kao što ste rekli mislim da zemlje kao što je Srbija i Makedonija isto trebaju pomoć ne samo da e, provode aki komuniter nego i da se suoče s tim izazovima. Što se tiče sinergija, izuzetno je važno da surađujemo sa svim fondovima koji su na raspolaganju. Mislim da je jako važno vidjeti na koji način možemo surađivati, posebno eh, kada se radi o investicijskom planu. Raspravljamo, sutra ćemo, ću opet raspravljati sa potpredsjednikom Kantajnenom da vidimo na koji način možemo kombinirati naše fondove u regionalnom, sektorskom eh, kako bi eh, podržali projekte u skladu sa programom i sa prihvatljivim kriterijima. Mislim da je to jako važno i vezano je za administrativne sposobnosti države članice na koji način one mogu kombinirati sve te fondove. E, što se tiče gospodina Omeržeja, Imate pravo, 2015. je bila vrlo izazovna godina, međutim mi smo donijeli sve operativne programe, imamo tu krizu pred sobom i zaista se oslanjam na odbor Ređi da zajedno pripremimo ovu reviziju u srednjoročnom razdoblju. Raspravljat ćemo o ovom pitanju tijekom našeg zajedničkog rada sljedeće godine. Već smo raspravljali o tome i mislim da je izuzetno važno da odmah započnemo tu raspravu e, o reviziji višegodišnjeg financijskog e, okvira. Započeli smo interno e, to razmatrati i raditi sa skupinom na visokoj razini o za pojednostavljenje i tražili smo neke prijedloge početkom godine, a surađujemo i sa potpredsjednicom Georgijevom kako bi vidjeli e, neke elemente rezultata e, provedbe proračuna. Važno je zajednički identificirati i dogovoriti se, e, dakle donijeti jedan politički sporazum da moramo E, to mijenjati e, zajedno sa revizijom višegodišnjeg financijskog okvira, ali je razdoblje nakon 2020. jako bitno pitanje i rasprava će početi 2017. sa Europskim parlamentom da vidimo kako će to izgledati. Ja sam osobno uvjerena da moramo zajedno raditi na reformi ovih politika, jer postoje toliko kritike ja se ne slažem da trebamo samo malo nešto prilagoditi ovdje ili ondje. Moramo zajedno raditi i e, imati tu ideju tih neto doprinositelja i neto korisnika da vidimo što funkcionira, što ne funkcionira i da imamo jedan prijedlog o političkom sporazumu nakon 2020. Jer ako zajednički ne radimo na tim reformskim politikama, mislim da će e, drugi provesti te reforme za nas. Što se tiče teritorijalnih aspekata, vrlo sam zahvalna e, luksemburškom predsjedništvu da su na dnevni red stavili e, tu teritorijalnu dimenziju, jer na nas sve utječe teritorij na kojem živimo. Nije isto E, imati jedan startup e, u gradu ili u ruralnom području. Nije e, jednako radimo li u urbanim područjima ili u vrlo rijetko naseljenim područjima. Ja se radujem što ću raditi i sa nizozemskim predsjedništvom na tome. Znam da oni žele raditi na tome imat ćemo sastanak u Amsterdamu, dakle iz Rige u Amsterdam o urbanoj agendi. To je izuzetno važno. Kao što sam rekla, mnoge zemlje su već koristile taj novac za pitanja migracija, jer je to uključeno u okvir e, borbe protiv siromaštva. Recimo u Berlinu sam vidjela prije par mjeseci kada još nije e, bila tako velika ta kriza jedan program koji su provele e, žene Njemice za žene koje nisu Njemice poučavale su ih i davale i neku pravnu pomoć Mislim da je važno da se provode takvi projekti i da se dijele najbolje prakse. Jer e, mi svi e, ne znamo uvijek što učiniti s tim novcem. Što se tiče prekogranične suradnje, željela bih vas obavijestiti da još uvijek postoji revizija i javna rasprava i tražila sam e, upravljačka tijela da doprinesu, kao i svi vi, e, da date neke prijedloge. Posebno sada kada se suočavamo s izazovima moramo naglasiti tu važnost programa prekogranične suradnje. Raspravljali smo o tome s ministrima u Luksemburgu, daću vam jedan primjer između Belgije i Francuske to je vrlo dobro gospodarsko integrirana granica. Nije moguće između e, Francuske i Belgije e, tu francuska tu e, jezik nije nije problem međutim nemoguće je provoditi osposobljavanje zbog razlike u zakonodavstvu u tim područjima i zato je bitno vidjeti kako možemo ukloniti te prepreke vidjela sam e, na granici Frankfurta i Poljske da su oni izmijenili svoje nacionalno zakonodavstvo kako bi omogućili studentima da iz Ljubica idu u Frankfurt i, i obrnuto, dakle da vozači svakodnevno prelaze te granice i to je zbog volje regija i država članica da surađuju i da prebrode E, takve probleme e, prekogranične suradnje koji se pojavljaju. Imamo jako lijepe primjere kako to može funkcionirati. Recimo između Francuske i Španjolske imamo primjer bolnica gdje Francuzi i Španjolci mogu e, sa, ići na u te bolnice preko granice. Međutim, to nije slučaj u svim zemljama da mogu svakodnevno prelaziti iz jedne zemlje u drugu. Mislim da je to jako bitno pitanje. Što se tiče aktivnosti za klimu, mi posvećujemo više od 120 milijardi 120 milijardi e, za klimatske promjene. Imamo taj vrlo popularan program za energetsku učinkovitost i radimo rukom pod ruku sa e, podpredsjednikom Ševčevićem i sa e, povjerenikom Kanjete kako bismo to ostvarili. Mislim da smo imali jedan vrlo važan sastanak u Parizu, dakle imamo taj sastanak koji još uvijek traje, COP21, tu smo krenuli korak naprijed e, rješavanju tih problema klimatskih promjena. Hvala. Hvala. Stvari se ne mijenjaju. Ako se sjećate prvog saslušanja povjerenice, koja je tada bila buduća povjerenica, imali smo isti problem sa vremenskim rokovima. Imali smo previše pitanja, previše informacija u odgovorima. Sada možemo nastaviti sa e, nekoliko vrlo kratkih pitanja od manje od jedne minute. Gospodin Val Miltenburg ima prvi riječ. Izvolite. Hvala predsjednice. Vrlo mi je drago povjerenice što ste spomenuli urbanu agendu. Ovo je vrlo važna tema na kojoj radite sa Luksemburgo, ali i također sa budućim nizanskim predsjedništvom. Kako bi namjere i riječi ne samo komisije nego i parlamenta bili provedeni u praksi. Imam nekoliko pitanja vezano uz tu temu. Prvo, bit će program o inovativnim urbanim akcijama gdje će se moći financirati projekti za europske gradove. Kad ćete imati prvi poziv za podnošenje prijedloga? Drugo pitanje, vezano uz političko vodstvo urbane agende, e, urbani inter klub, Jan Olbricht je predsjednik, tražio je od komisije, postavio pitanje tko će biti politički vođa ovdje. Odgovor je da će e, odbor od biti u vodstvu. Znači li to da će ta urbana agenda postati vodeća agenda i kako će to funkcionirati u praksi? Hvala, gospođo Tomašić. Hvala lijepa, vrlo kratko. Koje trenutno mjere prevencije priprema komisija kako bi pomogla državama članicama da ispune uvjete vezane za ex ante uvjetovanost do kraja. two thousand and sixteen kako bi se izbjegla suspenzija plaćanja u zemljama koje nisu ispunile uvjetovanost i drugo pitanje na koji način potaknuti države članice da se opredijele za multifund pristup financiranja? hvala lijepa. Thank Hvala, gospođa Dinolfi. Hvala predsjednice, zahvaljujem gospođo povjerenice što ste danas s nama. Htjela bih vas pitati sljedeće. Vi vrlo dobro poznajete aktivnosti zastupnika u parlamentu, ali i aktivnosti povjerenice. Zato može vaš odgovor biti vrlo koristan za nas. Koje su poteškoće, bez obzira na task force, radnu skupinu, bez obzira na nastojanja komisije? Dakle, koje su poteškoće za pojedine regije? koje su u velikom zakašnjenju u ostvarivanju e, novih programa u planiranju, ali i sa plaćanjima. Vi ste nedavno bili u mojoj regiji, kampaniji, E, moje regija jedna od ovih. I zato sam htjela shvatiti koje su poteškoće i što mi možemo učiniti kako bismo izbjegli da se ponavljaju isti problemi u sljedećem programskom razdoblju. Hvala. Zahvaljujem. Gospodine Bogović, imate riječ. Hvala, predsjednice. Mi često govorimo o velikim ciljevima, digitalna agenda, e, energetska unija, urbana agenda, ali se ovdje suočavamo sa velikim problemima za budućnost. Brexit, na primjer, migracijska kriza, izbjeglice unutar Europske unije. Problemi unutar država Europske unije su prisutni, tu su i problemi sa Zapadnog Balkana, iz Istočne Afrike. Europska unija ima problem sa mladima koji odlaze iz Europske unije E, oni sudjeluju u borbi Isisa, na strani Isisa. 50% mladih muslimana u Francuskoj nema radno mjesto. U Parizu imamo prosjede na ulicama. Mnogi ljudi dolaze u Europsku uniju. Morat ćemo ih integrirati. Ne mislite li da je napokon došlo vrijeme da naš odbor, odbor koji se bavi kohezijskom politikom, uzme u obzir pitanje socijalne kohezije u Europi, jer mislim da je to problem koji je ključan za stabilnost u Europi. Ja vjerujem da ne samo nakon 2020. nego i prije toga mi ćemo morati promijeniti naše prioritete, morat ćemo se više pozabaviti ključnim problemima. Hvala, hvala, gospodin Van, izvolite. Hvala predsjednici, zahvaljujem povjerenici što je danas ovdje s nama ponovno. Kao što ste rekli, sve se ovdje vrti oko provedbe, ali ipak moramo budno pratiti i situaciji kohejske politike nakon 2020. Gospodin e, Lue je o tome već govorio. Ujedino kraljevi, kraljevstvo nije ujedinjeno. Vlada se bori protiv bilo kojeg projekta za Eh, repatriaciju, odnosno za kohezijsku politiku. Mi iz Velca ne možemo garantirati da ćemo provesti sve ono što je vezano uz to pitanje. Dakle, moram reći da bi politika trebala obuhvaćati sve regije. Što se tiče pojednostavljenja, ono je vrlo važno e, kad god idemo u bilo koju regiju ili e, posjećujemo dijelove Europe. E, svi od nas traže pojednostavljenje. U trenutnom programu vidim da se nastoji to učiniti i zato me zanima što će učiniti skupina na visokoj razini koja će biti uspostavljena. E, mi kao odbor regiji hoćemo li dobivati e, posljednje informacije, hoćete li nas obavještavati u vezi s onime što se događa po tom pitanju? Hvala, gospodin Harimond, imate minutu. Hvala, predsjedavajuća, imam e, dva pitanja. Htio bih vas pitati. Sad imamo nove, nova pravila financiranja za, za Grčku. Vi ste rekli da ćete govoriti o tome sa nadležnim ministrom iz Grčke. E, ima li grčki ministar već konkretni plan o tome kako će riješiti ovaj problem rješavanja formalnosti i još jedno pitanje političku evaluaciju s vaše strane što se tiče eliminacije sufinanciranja. Je li to ključ rješavanja problema? Još jedno pitanje. Luksemburško predsjedništvo predložilo je instrument za prekograničnu suradnju. Vi ste o tome govorili. Često postoje poteškoće vezane uz činjenicu da u prekograničnim regijama imamo različita zakonodavstva i zato se projekti ne mogu pokrenuti. Dakle, koje će biti konkretne mjere, što mi možemo očekivati? Ovaj instrument e, će e, možda moći biti uključen u zakonodavstvo za sljedeći, sljedeće programsko razdoblje. Gospodin Boštinaru, hvala. Hvala. Predsjedavajuća. Čestitam kao prvo na nacionalnom blagdanu Rumunjske. I sada želim postaviti konkretno pitanje. Mi trebamo konkretan odgovor na migracijsku krizu. Vijeće je izradilo mehanizam za sankcioniranje onih država koje ne provode određene e, mjere. Kako će izgledati ovaj sustav? Hoće li parlament ovdje imati pravo odlučivanja ili sudjelovanja? Mi smo glasovali protiv tih mjera, protiv tih sankcija koje su nametnute regijama. Drugo pitanje, kako vi vidite budućnost e, kohezijske politike u sklopu ove rasprave o Europi s dvijema brzinama. Sljedeći govornik. Hvala predsjedavajuća. Biću kratak. Mnogi od nas govorili su o pojednostavljenju. To je svakako veliki problem u Europi, posebice u Rumunjskoj gdje smo e, izgubili 4 milijarde eura. Međutim, moramo govoriti i o djelotvornosti. Vi vrlo dobro znate koja je e, tema ovdje važna. O tome smo govorili. U Rumunjskoj imamo mnogo centara koji ne mogu funkcionirati zato što rumunski zakoni ne dozvoljavaju zapošljavanje osoblja. Zato tražim, odnosno pitam, od pitam komisiju, postoje li nekakav plan kojim se državama članicama može nametnuti e, promjena zakonodavstva, inače nema smisla investirati. Hvala, a sada dajem riječ povjerenici, dobili ste mnogo pitanja, bit će pravi izazov odgovoriti na njih. Izvolite. Žao mi je što sam prvi put e, e, iskoristila previše vremena, ali htjela sam stvarno se koncentrirati na pitanje migracija, a sad ću pokušati biti kraća kod davanja odgovora. I još jedno pitanje je vezano uz urbanu agendu. E, zahvaljujem Luksemburškom predsjedništvu i također budućem nizozemskom predsjedništvu što surađujemo po tom pitanju. Mislim da je urbana agenda jedna od najvažnijih prioriteta. 6. i 7. siječnja ćemo imati sastanak u e, onda ožujku ću imati sastanak sa gradonačelnicima. Imat ćemo onda i e, urbani forum. Dakle, tri sastanka koje će e, predsjedništvo Nizozemske posvetiti urbanoj agendi. Znate da u zakonodavstvu postoji e, mjesto gdje se govori o prvom dobivanju fondova i gradovi za gradove će biti jako važno vidjeti e, kako će sada stvari funkcionirati nakon ovih promjena. Tko vodi urbanu agendu? E, sa strane komisije potpredsjednik Kantajnen, gospodin Ševčović su ovdje glavni a također opća upravo regio koja ima jako puno iskustva. Vi znate da ta glavna uprava DG regio e, obuhvaća i e, agendu, urbanu agendu. Ovdje se mnoga pitanja obrađuju stručno i zato je jako bitno da surađujemo. Što se tiče poteškoća e, regija u korištenju sredstava, Mislim da su administrativni kapaciteti ključni. Ja to stalno ponavljam zato što e, kamo god odem vidim da je administrativni kapacitet ponekad važniji od novca i zato želimo podupirati reforme u tom smjeru. Naravno, ex ante uvjetovanost ima za cilj da budemo sigurni kako se poštuju e, okviri koji su uspostavljeni, okvirni uvjeti. I zato mi imamo sada posebnu studiju. Kao što ste sami rekli, bila sam u kampaniji i drago mi je što sam prisustvovala Um, konferenciji vezano uz uh, posljednji program koji smo lansirali vezano uz uh, izjednačavanje uh, uvjeta na sjeveru i jugu Italije. I jako mi je drago što imamo program željeznice od Napolja do Barija Razvoj željezničke pruge također će pogodovati razvoju i smanjenju nejednakosti ne samo između sjevera i juga, nego istoka i zapada. Dakle, administrativni kapacitet bit će ključan i u ovakvim projektima. E, mislim da E, legalnost trošenja sredstava i nepravilnosti su također problem u takvim projektima. Ubrzo ćemo imati reviziju i moramo se suočiti s time. Postoji problem sa, u vezi sa suradnjom sa revizorima. Ponekad opća uprava regio je nešto naklonjenija u ovakvim slučajevima u odnosu na revizorski sud, ali ipak e, to je veliki problem posebice za Italiju, posebice za jug Italije. Žao mi je što to ipak moram reći. Dakle, razvijete administrativni kapacitet. sa ministrom Devičencijem i Dalvijom smo mnogo surađivali, e, mnogo ste napredovali posljednjih nekoliko mjeseci. E, naravno da e, ovo stanje traje već neko vrijeme u Italiji, dakle nije novina koja je nastala nedavno. Što se tiče integracije migranata, gospodin Bogović je u pravu. Sljedeće pitanje bit će socijalna integracija. To će biti ključna tema i treba vidjeti kako se u sklopu toga troši novac. U nekim državama članicama postoji isključenje ljudi koji dolaze i ovdje to vidimo i u Belgiji i u nekim gradovima u Francuskoj i drugim dijelovima Europe. Vrlo je važno integrirati izbjeglice, zato što, kao što ste vi rekli, socijalna kohezija je na prvom mjestu. Što se tiče e, socijalnog fonda, vi znate da sam ja nadležna za ERDF i za kohezijsku politiku. Slažem se sa gospodinom Vohanom. Jesam li dobro izgovorila vaše ime? Oprostite. Eto, kao što sam rekla, imamo predstavnike lokalnih vlasti i uključujući e, lokalne vlasti iz Ujedinjene kraljevine koje dolaze k nama. Zato što za projekte e, treba uvijek znati hoće li pojedine države članice biti u stanju ih provesti. E, što se tiče drugih pitanja, e, jasno je da moramo i surađivati u buduće kako bi korisnicima život bio olakšan. Što se tiče malih i srednjih poduzeća i korištenja sredstava, znamo da je proces predugačak, prevelika je njegova birokratiziranost. To sve moramo pojednostaviti i riješiti. Što se tiče Grčke, imamo specifični plan dogovorili smo se na političkoj razini za 100 e, milijuna sufinanciranja. E, to nije svjež novac, nego se radi o problemu ranog plaćanja na samom početku programa i mislim da ovdje sada nemamo više izgovora, jer ako je sufinanciranje 5% od e, prethodnog e, programskog razdoblja, a sad imamo i rano plaćanje za iduće razdoblje, mi očekujemo nekakve rezultate od ovih izvanrednih mjera za izvanrednu situaciju s kojom smo se suočili. Zahvaljujem još jednom na svim ovim pitanjima koje ste mi postavili. Zahvaljujem pitanju gospodina Boštinara i gospodina Bude. Danas je nacionalni blagdan Rumunjske i ja želim i e, svojim sudnarodnjacima sve najbolje povodom toga blagdana. Što se tiče vijeća za unutarnje poslove, ja sam vrlo jasno e, to spomenula. U trenutnoj uredbi nema nikakve veze između korištenja fondova zajednice i prihvaćanja kvota, izbjegličkih kvota. Međutim, Ja smatram da zahtjev za solidarnošću od država koje imaju veće financijsko opterećenje bi trebao biti, trebala biti prirodni zaključak. E, posljednjih 25 godina smo vrlo često pokazivali solidarnost. E, možda su to neke države zaboravile. Bugarska, Rumunjska i druge države prije 25 godina tražile su eh, slobodu i bolji život, a izbjeglice to isto danas čine. Izbjeglice bježe od nasilja. Mislim da mi moramo pokazati našu solidarnost. Ja sam zabrinuta zbog nekih razmišljanja na koje nailazimo nekim državama članicama, dakle veze između strukturalnih fondova i prihvaćanja određene izbjegličke kvote. U tom kontekstu moramo e, razmišljati e, na političkoj razini. Ne smijemo prešućivati probleme. Države članice trebaju pronaći zajedničko rješenje za zajedničke probleme. Sa toga stajališta ne postoji nikakva veza među različitim uredbama. Mislim da se tu radi o moralnoj obvezi koja je zajednička svim državama članicama. One trebaju zajedno djelovati kako bi se riješila izbjeglička kriza. Što se tiče samog zakonodavstva, u prvoj fazi Mi smo unijeli nove elemente u programsko razdoblje 2014-2020. Tu se ne radi samo o istraživačkim centrima o kojima je govorio gospodin Buda. E, ovdje su obuhvaćena i druga područja unutar kojih nije bilo nikakve veze između Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj. nije bilo dosljednosti među fondovima. U novom programskom razdoblju nećemo više imati ovaj pristup, on neće biti moguć. Ne želimo tratiti sredstva. Što se tiče 4 milijarde o kojima ste vi govorili, radi se o prevelikom iznosu. Mi ćemo provesti svakako evaluaciju Imamo još četiri tjedna na raspolaganju za to. E, ja sam imala sastanak sa nadležnim ministrima, ali mislim da to neće biti četiri milijarde ili maksimalno bit će jedna. Zahvaljujem e, povjerenici jer je sudjelovala na ovoj našoj današnjoj raspravi. Mislim da je odgovorila na sva pitanja. Zahvaljujemo. Očekujemo vas e, iduće godine. Očekujemo da ćete ponovno biti naša gošća. Želim vam e, uspješan rad u sljedeća četiri tjedna i već sada vam želim novu godinu i e, sretnu novu godinu i sretne blagdane. Hvala lijepa, sada nastavljamo s našim dnevnim redom. Zahvaljujem još jednom i želim sve najbolje svima vama u nadolazećoj godini. Hvala. I was long. No, no, no, no, it's okay. Uh, dear colleagues, we continue now. Yes, we continue. Poštovani kolege, sada nastavljamo s uh, sljedećom točkom dnevnog reda. Ovaj jutarnji dio je bio jednostavan, imali smo dovoljno vremena, a sada bih vas zamolila da tiho izađete iz dvorane. Dakle, moramo početi sada s radionicom o financijskim instrumentima i njihovom mjestu u kohezijskoj politici. I Preskočit ću uvod, zato što nemamo dovoljno vremena. I samo ću vam reći da imamo troje govornika, gostiju stručnjaka koji će izlagati na ovu temu. Zamolila bih one koje izlaze da to učine brzo i da ne pričaju u dvorani, inače ću prekinuti sastanak. Hvala. Hvala lijepa. Imamo vrlo zanimljive goste koji su spremni za izlaganje informacija o financijskim instrumentima. Nažalost, vrijeme nam je vrlo ograničeno. Imamo po manje od 10 minuta za svakog govornika. Sada ću dati riječ e, gospođi Lankri Biamond, koja je zamjenica predsjedavajući se ispričava zato što ona rekla da se radi o gospodinu, a ne o gospođi. E, gospođa Rachel Lankri Biamond. E, govorit će gospodin Aleksandar Rose nakon toga i onda gospodin đorđi Njekos koji je profesor na Nacionalnom sveučilištu za državnu službu, odnosno javnu službu u Mađarskoj. Dakle, sada će govoriti gospođa Lenkri Piemont. Thank you very much Hvala lijepa predsjedavajuću. Hvala vam na organiziranju ove radionice i što ste nas pozvali da damo uvodno izlaganje. Ja ću govoriti o razvoju pravnog okvira za financijske instrumente. Da počnem s nekoliko uvodnih riječi o financijskim instrumentima u kohezijskoj politici, kao što mislim da je poznato mnogima od vas. Od 2007-2013 u tom razdoblju vidjeli smo veliko povećanje korištenja ovih instrumenta, pogotovo za potporu malim i srednjim poduzećima, isto tako i za stambeni fond. U tom razdoblju uglavnom se radilo o zajmovima, ali su više korištena i jamstva za zajmove kao i kapitalna ulaganja. Naš posljednje izvješće je objavljeno u listopadu. Na osnovu godišnjih izvješća za 2014. godinu imali smo 16 milijardi za financijske instrumente, od koga 11 milijardi za strukturalne fondove. I nešto što je pozitivno jeste da smo dobili povratne informacije od krajnjih e, primatelja, pogotovo malih i srednjih preduzeća. Oni su rekli da bi radije da imaju zajam nego bespovratno sredstvo, nego grant, e, jer onda razmišljaju više o drživosti ulaganja. Istovremeno, naravno, za ovo je, su odgovorni, odgovorna programska tijela i isto tako za ostvarivanje e, ciljeva financijske politike. Kako to vršimo putem e, komercijalnih aktera i privatnog sektora kao što su banke, to naravno ima dosta prednosti, naročito u današnjem kontekstu. To maksimizira uključivanje privatnog e, sektora korištenje strukturalnih fondova i financijskih e, instrumenata, to može pomoći sa ulaganjima. A samo da kažem nekoliko primjera tu iz prakse. Imamo neke države članice, neke regije u Europi e, gdje kamate su bile previsoke za mala i srednja poduzeća i tu strukturalni fondovi onda mogu pomoći da se to smanji, onda malo i srednje poduzeće koje nije htjelo uzeti zajem zbog velike kamate uzima takav zajem. Recimo tamo negdje gdje je kolaterala previsoka, gdje banke ne žele ući u rizik jer možda im se to neće otplatiti, strukturalna komponenta ulazi u igru i onda banke ne moraju toliko puno zahtijevati. Ali tu postoje i određeni izazovi i najvažnije je spomenuti jedan, a to je kako uskladiti ciljeve javne politike i, i interese financijskih posrednika koje zanima dobit. U tom odnosu i javni i privatni sektor trebaju bolje razumijeti i postići dobru ravnotežu između te dvije vrste ciljeva u razdoblju 2007-2013 vidjeli smo da tu ima postoje, da postoje određeno ograničenje, pogotovo s javne strane, što je onda utjecalo na ostvarivanje ciljeva. To se e, spominje u izvješćima parlamenta, revizorskog suda upravljačka tijela imala su ovaj novi način ostvarivanja ciljeva. U nekim državama članicama je korišteno i ranije, ali nije toliko puno korišteno. Neki nisu imali kapaciteta da time upravljaju. Recimo, tako su mogli maksimizirati e, izjavu o troškovima za komisiju. Komisija je imala zajedničke inicijative za tehničku potporu i to je pomoglo sa rješavanjem nekih problema sa kapacitetima, ali je samo djelomično popravilo situaciju, a s obje strane, s druge strane, financijski akteri nisu imali iskustva u pružanju takvih javnih sredstava i od početka nisu imali načina da razumiju ciljeve politike niti politiku neki od vas rade na ovome godinama i znači za ovo. Drugi problem je bio neadekvatan zakonodavni okvir i djelimičan. Imali smo vrlo mali broj tekstova o financijskim instrumentima, mali, malu količinu teksta u uredbama. Nismo imali procjenu nedostataka. Drugo, neki od koncepata koji su bili uključeni, recimo praćenje, izvješćivanje, to je uglavnom bilo namijenjeno za bespovratna sredstva, a ne za financijske instrumente. Neki od vas će se sjetiti. Mi smo predložili izmjenu zakonodavstva i Izdali smo seriju smjernica koje se stalno ažuriraju i naravno time se djelimično samo može popraviti situacija, ali bilo je i neželjenih efekata, a to je da upravljačka tijela nisu mogla raditi u stabilnom okruženju. A uz financijsku krizu koja je nastupila početkom tog razoblja, to je značilo da implementacija nije uvijek funkcionirala onako kako je bilo očekivano. Ponekad su sredstva išla u financijske instrumente, ali nisu dospjevala do poduzeća brzo, a isto tako je problem predstavljalo i izvješćivanje. Kada smo počeli raditi na okviru na, za 2014-2020, htjeli smo osigurati da e, uzmemo obzir pouke iz prethodnog razdoblja i predlozi komisije i ostali koji rade na ovome uzeli su to u obzir ako mogu samo da kažem da smo zahvalni ovom odboru na radu u to vrijeme neko mi je rekao da smo za četvrti dio imali više trijaloga nego za druge dijelove višegodišnjeg financijskog okvira prije svega jedan problem, kao što sam rekla, bio je to što nismo imali sveobuhvatan pravni okvir od početka i to smo pokušali riješiti. To ne uključuje samo sve one nedostajeće elemente, nego obuhvaća svih pet e, fondova. E, izmjene nije bilo tako lako provesti. Tamo gdje smo mogli nastaviti s načelima iz prethodnog razdoblja, zato što je to već postojalo smjernicama ili zakonodavstvu, mi smo to kodificirali u uredbu, pokušali smo da održimo stvari stabilnima, da ne uvodimo nova pravila, ali to smo uključili u zakonodavstvu kako bi to bilo poznato i prisutno od samog početka. Već sam spomenula neke stvari u smislu problema, nismo imali procjenu nedostataka, a sada je to obavezno i time postičemo dobro odlučivanje. Drugo, neka upravljačka tijela su uzela financijske instrumente da bi tražili troškove od komisije i onda to nije došlo do malih srednjih poduzeća i to je riješeno novim zakonodavstvom. Sada je to povezano sa napretkom na terenu. I na kraju, od, početka imamo elemente izvješivanja koji su poboljšani i koji su sveobuhvatni. Isto tako smo čuli od dionika da su oni htjeli malo više fleksibilnosti i različite opcije za implementaciju instrumenata. Ne samo da to rade putem financijskih posrednika, nego bi možda upravljačka tijela htjela imati mogućnost da izravno implementiraju to recimo postoje neki instrumenti na razini EU. Uveli smo elemente vezane za tržišnu praksu. Ovi instrumenti imaju duži životni vijek od sedmogodišnjog programa. Zato nam trebaju neke odredbe kako bi omogućili da ti instrumenti e, vrijede unutar nekih razumnih ograničenja. I na kraju ovo pitanje administrativnih kapaciteta koje se stalno ponavljalo tokom trijaloga i pregovora. Tu smo radili nekoliko stvari. Prvo, imamo neke instrumente koje predstavljaju lagan način za upravljačka tijela da implementiraju ovo ako nemaju kapacitet ili iskustva. Imamo i tako nešto što se zove FI kompas. To je platforma jedna sa stručnim znanjima. Trenutno imamo čitav niz seminara u državama članicama preko te platforme gdje stručnjaci razgovaraju s upravljačkim tijelima i to je dobra prilika da se postave pitanje, da se odgovori na njih. I e, pošto smo imali dosta pitanja od upravljačkih tijela, službenim i manje službenim putem, mi izdajemo smjernice i bilješke čiji je da se pojasni situacija odgovori na pitanje. Dakle, da zaključim, Nadam se da sada imamo zakonodavni okvir koji će omogućiti bolje i veće korištenje financijskih instrumenata i nadam se da će nam upravljačka tijela pomoći da ostvarimo taj cilj. Hvala lijepa. E, vi ste vratili disciplinu u ovu dvoranu. E, zadržali ste pozornost sudionika. Hvala vam. To je bila prezentacija glavne uprave za regionalnu politiku. Sada ćemo čuti gospodina Rosa iz pravnog odjela vlade iz Ujedine kraljevine. Hvala, ja sam Aleksandra Rose. Ja sam um, glavni advokat za financijske instrumente za engleski program. Kada sam pravio prezentaciju, koristio sam gledišta kolega, savjetnika, drugih uh, pravnika, upravitelja fondova iz cijele Ujedinjene kraljevine. Kao što vam je možda poznato, mi imamo zrelo tržište poduzetničkog kapitala, što podrazumijeva i neke prednosti, imamo dosta ekspertize, ali to znači i da imamo i vrlo jasna očekivanja na samom tržištu. Imamo i neka područja u kojima je jasno da, da nedostaju sredstva i potrebna su javna sredstva. Recimo u Sjevernoj Irskoj E, planiraju korišćenje e, jedne trećine ovih sestava iz fondova za financijske instrumente i ono što sam čuo jeste da to neće biti nikako dovoljno za rješavanje problema. Oni imaju zaista značajnu zabrinutost za naročito Kozme i Horizont 2020 da ta sredstva neće biti dostatna. Ja sam ovdje spomenuo neke od velikih fondova, ali imamo iskustvo i sa nekim manjim fondovima. I ovdje pokušavam reći da imamo iskustvo s tim kako da nešto postignemo, ali nam trebaju informacije o ciljevima koje vi želite postići. Postoji jasan konsenzus da, o tome da financijski instrumenti donose velike koristi za sve, iz svih ovih razloga koji su spomenuti, koje je Rachel spomenula. I uvidjelo se isto tako da većina posla se odradi u fazi uspostave. Rachel je naglasila što se tiče razvoja pravnog okvira i sve to vrijedi da to je dobro što se komisija bavi time. Međutim, to se prvo vidi na razini država članica. Da bismo došli do rješenja brže, potrebno je da imamo više interakcije između država članica i komisije. Ono što je dobro funkcioniralo i što nije dobro funkcioniralo, ono što dobro funkcionira jeste da imate nekoliko jasnih propisa kojima se državama članica daje diskrecija da osmisle financijske instrumente da bi zadovoljile potrebe tržišta. Kao što sam rekao, mi imamo ekspertizu i iskustvo, imamo zajedničke ciljeve, mi samo želimo znati kako da to postignemo na najbrži mogući način. Alternativa su prekompleksna pravila i preskriptivna pravila, to nas sputava i sprečava nas da osmislimo inovativne fondove i da reagujemo na propuste na tržištu. I time isto tako se obeshrabruje tržište. Ako imate previše pravila, to je previše kompleksno za privatni sektor i oni se neće uključivati na tržište. Drugo što sam htio reći jeste da dobro funkcionira dobro funkcioniraju smjernice koje se daju prije početka implementacije ako se objave smjernice u toku razvoja projekata jer se vrši revizija na osnovu smjernica i onda se kaže koje su greške, koje, šta treba korigirati, recimo smjernice za korekciju za 2007. 2013. još uvijek nisu objavljene. Program je završen, a sada ćemo saznati e, zašto će nas se kažnjavati. Isto, ono što je isto važno su smjernice koje pojašnjavaju uredbe. Mi cijenimo ono što komisija radi na pojašnjavanju, ali kada idu dalje od pojašnjavanja, to je nama onda problem. Bilo da je to njihova odluka ili da to nesvisno rade, jer mi onda vršimo reviziju na toj na tom temelju. Ono što dobro funkcionira su jaki radni odnosi na osnovu razmjene informacija, a ono što ne funkcionira je osmišljavanje implementacija pravila sa vrha prema bazi. Sada vidimo da se ulažu nastojenja da se to izbjegne. Što se tiče programa 2014-2020, vidjeli smo dobar početak. Puno je širi sada opseg pod iznimkama od državnih potpora tu je dosta pragmatičan pristup, na primjer iznos državnih potpora koji se može pružiti sada je povećan na 15 milijuna eura između 2014. i 2020. Recimo članak 21.13c uredbe o općim blok izuzećima. Tu se stavlja gornja granica na e, javne gubitke na 25%, ali mi vidimo da tržište to ne prihvata, to e, njih obeshrabruje. Isto tako, početna kapitalizacija fondova kojima se izbjegava potreba e, sufinanciranja, Dakle, zahvaljujući tome sada ne moramo uzimati zajmove i tu pozdravljamo taj pragmatizam. Pozdravljamo pragmatičan pristup kod e, jasnih pravila o ponovnom korištenju resursa i pozdravljamo isto tako inicijativu za FI Kompas, Kompas za financijske instrumente. Što se tiče izazova, ima ih e, nekoliko. Problem je to što su pravila kompleksna i e, stalno se mijenjaju. Naročito strukturalnim fondovima, tamo gdje su posljedice ozbiljne, to postaje zaista prepreka za učinkovitost financijskih instrumenta, što je šteta. Mi zaista cijenimo pokušaje odnosno nastojanje da se izrade smjernice, ali u nekom trenutku to više nije od pomoći jer se postavljaju nova pravila, ima ih 15 trenutno na web smjernica, a još se neke rade. Svaka promjena je predmet revizije to nam postaje teško, naročito za financijske instrumente kod kojih se već uvidjelo da se najveći dio posla odradi na početku. E, isto tako, mi bismo tražili pojednostavljivanje metodologije za troškove i naknade upravljanja. U zaključku da kažem mi pozdravljamo veliki dio promjena, ali zaista pozivamo na pojednostavljenje procesa. Glavna uprava za tržišno natjecanje je nešto slično za državne potpore. Tamo je proces modernizacije formalizirao način na koji države članice mogu dati komentare. Oni su uvidjeli da uredbe mogu i da se prošire u opsegu ako se suočimo s nekim pitanjem, a svaka država članica ima i nacionalnu kontakt točku koja obavješćuje e, središnje tijelo i mi bismo ocijenili ako se to uvede i u ovom području u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. E, sada dajem riječ gospođi Đorđe Nikas iz e, Nacionalne sveučilišta javnih usluga u Mađarskoj. Hvala. Dragi odbore, e, zaista mi je drago što sam ovdje s vama i što imam priliku prikazati nekoliko aspekata financijskih instrumenata, posebno kombinirano mikrokreditiranje u Mađarskoj. Već je spomenuto da je pristup financiranju jedno od najvažnijih komponenata za e, stvaranje, e, preživljavanje i rast malih i srednjih poduzeća, a kombinirano mikrokreditiranje je jedinstveni e, alat gdje se mikrokrediti i nepovratna sredstva mogu tražiti i u mom izlaganju ja ću ukratko pokazati praksu u Mađarskoj vezanu za ove financijske instrument. Mislim da smo započeli sa ovakvom vrstom rješenja e, kao prvi u Europi. Kao što smo već čuli, financijski instrumenti su privukli interes zbog, njihovog, zbog njihove naravi koja je vrlo korisna i financijski eh, instrumenti se eh, temelje na povratu eh, sredstava a to dobiva sada sve veći politički interes i pozornost politike Novi investicijski plan je pokazao da financijski instrumenti mogu pružiti e, mehanizam za financiranje strateških ulaganja. Ako pogledamo praksu u Mađarskoj, od 2004. do 2006. E, programiranju u Mađarskoj imali smo novi financijski instrument. Međutim, u programskom razdoblju 2007. do 2013. situacija se promijenila. u razdoblju 2007. do 2013. E, iznos ERDF-a e bio je oko 6%, a financijska alokacija operativnog programa je povećana 30% e, e, kroz izmjene operativnih programa. Dakle, počeli smo koristiti ovaj e, financijski instrument, a 2007. je mađarska vlada odlučila primijeniti Jeremy, a da nemamo pomoćni fond, međutim novo stvoreni rizični E, kapital, fond za rizični kapital. Financijski instrumenti mogu biti vrlo složeni i zahtijevaju e, posebne stručne timove. E, ta struktura je kaskadna za upravljanje tim fondovima gdje se bere jedan upravitelj fondom koji onda izdaje jedan poziv e, za iskaz interesa e, za e, posrednike koji će onda konkretno pristupiti korisnicima na terenu. Jedan od glavnih pitanja u korištenju financijskih instrumenata je vidjeti trebamo li koristiti javnu nabavu kako bismo odabrali financijske posrednike ili ne. Prema uredbi o kohezijskoj politici moramo slijediti nediskriminativnu transparentnu proceduru i izbjeći sukob interesa. Ona će omogućiti e, normalni poziv za e, iskaz interesa bez javne nabave. To je praksa u nekoliko država članica, a u e, razdoblju do 2014. i u Mađarskoj, međutim komisija je nedavno rekla da moramo koristiti pravila o javnoj nabavi. To je različito tumačenje koje je primijenjeno u razdoblju 2007. do 2013. sa sličnom formulacijom i ja ću pokazati da u mađarskom sustavu je to e, rizik i problem za nas. Kako bismo proveli program Jeremy u Mađarskoj, E, imamo, e, ispostavili smo jednu široku mrežu posrednika i financijski posrednici moraju svoje vlastita sredstva dodati tim financijskim sredstvima u prethodno određenom iznosu E, dakle, ti njihovi vlastiti, te njihova vlastika se sredstva e, su barem 25%, iznose barem 25%. U slučaju organizacije za mikrofinanciranje je to e, najmanje 10% financijski posrednici, njih e, privlači dobit koju dobivaju od razlike između malih e, troškova, 0,5 e, su kamate za refinanciranje i kamate koje plaća klijent. U tom sustavu mi ne koristimo troškove za upravljanje, oni nisu prihvatljivi iz programskih izvora. Nekoliko riječi o takozvanom proizvodu, na koji način smo to koristili u praksi. Mikrokredit je e, bitan financijski instrument, međutim od početka glavnih parametara e, programa koji su se tri put mijenjali kao reakcija na krizu, nakon krize postalo je praktički nemoguće da mala srednja poduzeća primaju e, zajmove od e, trgovačkih banaka u Mađarskoj. Kao rješenje 2011. već e, funkcionirajući e, program mikrokreditiranja je dodan e, jedan drugi program mikrokreditiranja plus e, nepovratna sredstva. Oni mogu dobiti uglavnom najviše 45% vrijednosti projekta, najviše 60% projektne vrijednosti, 20 milijuna mikrokredita i e, isto tako moraju dodati vlastita sredstva najmanje 10%. Iznos e, nepovratnih sredstava ne može e, biti veći od pomoći, a naravno korisnici moraju dati svoj doprinos od najmanje 10%. Ako pogledamo ovaj proces, dati zahtjev za, za zajmom je obvezan i tu e, kombiniranje takvog zajma sa nepovratnim sredstvima daje mogućnost tog mikrokreditiranja. E, kamatna stopa je bila oko 7% kroz cijeli taj program i obično se taj iznos može koristiti za kupovanje opreme, informatičke tehnologije za e, nove, nova poduzeća. Imamo nekoliko financijskih instrumenata, međutim e, najveći e, moguća prednost te kombinacije je e, razvitak financijskog razmišljanja takvih poduzeća kroz korištenje financijskih instrumenata. Imamo jedan program One Stop Shop koji pomaže malim srednjim poduzećima u korištenju sredstava. Nakon e, provedbe programa 2011. E, mjere za e, davanje potpore malim i srednjim poduzećima su najviše napredovale u svojoj provedbi i dali najveći doprinos indikatorima vezanim za programe. Korištenje u posljednjoj godini je bilo 100%. Korištenje ovih financijskih instrumenata je dobilo posebnu važnost u manje razvijenim područjima i to znači da dobro funkcionira u praksi. Nekoliko riječi o rezultatima ovog e, instrumenta. Snaga e, sustava mikrofinanciranja temelji se na bliskoj, vezi sa klijentom i distribucijskoj e, raspodjeli na, u poslovnoj regiji koja mora biti vezana uz e, tvrtku koja financira. Vidite nekoliko tih rezultata na ovim slajdovima. Znači da ovo kombiniranje mikrokreditiranja u, u Mađarskoj ima veliku podršku, čak i onih koji rade u ruralnim područjima. E, dakle, može se dobro primijeniti u problematičnim područjima. Moram spomenuti isto tako da i postoji i revizorski rizik ovog kombiniranog mikrokreditiranja. Započeli smo s ovom tehnikom, imali smo jako puno rasprava sa službama komisije na koji način to funkcionira, ili to u skladu sa propisima i slično. I pitanje je bilo da ako koristimo e, zajmove i nepovratna sredstva za ista za iste prihvatljive rashode onda to nije e, zakonito e, dugo smo razgovarali sa revizorima komisije međutim nemam dovoljno vremena nažalost da idem u pojedinosti u zaključku mi smo se sporazumjeli da u mađarskom slučaju ne postoji dvostruko financiranje ili prekomjerno financiranje sve je bilo pojašnjeno pa se nadam da možemo nastaviti s ovim rješenjem. Ako mi dopustite nekoliko riječi kao zaključak na ovu temu, na temelju pozitivnog iskustva kombiniranog proizvoda preporuča se da se dalje jača uloga takvih proizvoda E, CPR e, pojašnjava da, takve, da više kombinacija će u budućnosti biti moguće kombinacije različitih programa, doprinosa, različitih e, fondova, financijskih instrumenata i tako dalje. Međutim, izgleda da e, komisija namjerava izraditi i smjernice vezane za korištenje financijskih instrumenata i nakon e, proučavanja prvih nacrta tih dokumenata, nekad su ti dokumenti još restriktivniji od samih propisa i glavna razlika između e, razdoblja 2007. i 2013. i ovog novog razdoblja bit će da u prethodnom razdoblju smo imali kratka i e, ograničena pravila o financijskim instrumentima koje su davala mnogo manevarskog prostora državama članicama. U novom razdoblju imat ćemo složini, složenije propise sa nekoliko smjernica vezanih za financijske instrumente a oni uvijek nisu u skladu sa praksama država članica. Glavno pitanje je sam tajming zbog pripreme financijskog instrumenta. Trebaju nam sve mjerodavne informacije i dokumenti na vrijeme. Hvala lijepa na pozornosti i pokušat ću odgovoriti na pitanja ako ih imate. Hvala. Hvala lijepa na svim izlaganjima. Bile su vrlo zanimljiva izvrsna izlaganja, različita stajališta koja su vrlo dobar tem za raspravu. Dragi kolege, sada je na nas red. Imali možda kakvih pitanja, prijedloga? Gospodin Luer, gospodin Oblih, Maletić, gospodin Van i gospodin Ruer. Izvolite. Hvala lijepa. Nisam protiv financijskih instrumenata, vidim da oni imaju svoju vrijednost, međutim vidim i određene sukobe među njima e, u tome što stvaraju novu infrastrukturu tamo gdje to nije optimalno za tržište. A to je vezano za ono pitanje većeg vrijednosti za novac za regionalni razvoj, kao što su naglasile neke zemlje ili područja. E, mislim da povjerenica nije se e, bavila s time. E, nije to jedno pitanje protiv odbora ređi, nego ono što mene zanima jest razmišljanje koje stoji iza samog koncepta financijskih instrumenata, a ne same pojedinosti propisa i e, konkretnih financijskih pravila ili pravnih struktura koje ja kao političar e, nezabilazno, kao generalist ne mogu e, obuhvatiti. Općenito moram reći da je e, izraz koji je korišten bilo neuspjeh na tržištu ili market failure. To je jedan izraz koji baš ne volim, međutim e, shvaćam da ste željeli e, dobiti raspravu između konzervativnih zastupnika i ostalih. Moja prva bojasan je opasnost da se krivo lociraju ti financijski instrumenti da izgleda da je e, privlačna jedna investicija koja u stvari to nije i da oduzima novac od druge investicije koje nije potrebna takva sigurnosna mreža dakle to može ograničiti i ovu već nejasnu razliku između javnih investicija koje stvaraju mogućnosti za rast a ne da državne organizacije pokušavaju odabrati ko je pobjetnik i ko je najuspješniji. dakle, opet to naglašava da komisija se treba usredotočiti na mjesta koja trebaju inovativne financijske instrumente, koji trebaju razvoj u tom smislu. Dakle, ono što smo čuli o mikrofinanciranju u Mađarskoj je posebno korisno. To je koristan koncept za razvoj tržišta koji nije potpuno razvijen kada se radi o inovativnom financiranju. Međutim, to želim usporediti s opasnošću da na neki način e, pomažemo jednoj investiciji koja je privlačna a i da privlači kapital, a onda taj kapital e, nije na raspolaganju nekoj drugoj investiciji koja bi bolje iskoristila taj novac. Dakle, to je više observacija nego pitanje, ali nadam se da nisam promašio temu. Hvala, hvala. U stvari sam otvorila raspravu, ne samo e, vrijeme za pitanje, ali moram vas sve podsjetiti na vrijeme. Pa vas molim da e, svoje sudjelovanje zadržite u okviru dvije minute. Gospođo Maletić, izvolite. Hvala lijepa. Jako sam zainteresirana za ovu temu jer mislim da je izuzetno važna za mala i srednja poduzeća u svim državama članicama važna je za bolju provedbu kohezijske politike u tom dijelu e, društva. Mislim da moramo na neki način biti brži i pokušati pojednostaviti e, postupke na razini država članica, a posebno me zanima ovaj mađarski slučaj gdje su započeli sa kombiniranjem mikrokreditiranjem korisnika. Jer i mi imamo situaciju u Hrvatskoj gdje naša mala i srednja poduzeća dobiju dijele iz ERDF-a recimo, ali nemaju financijskih sredstava za sufinanciranje drugog dijela jer mogu dobiti 45%, ali onda im nedostaje tih 65% plus oni troškovi koji nisu prihvatljivi, a koje moraju pokriti vlastitim sredstvima. A financijske institucije su zatvorene za njih jer imaju velike e, postotke loših zajmova u svom portfelju i ne mogu dobiti podršku za ovaj drugi dio koji moraju financirati. I zbog toga smo u jednom začaranom krugu. I zato me zanima kako ste uspjeli kombinirati mikrokreditiranje, posebno zbog pravila o državnim potporama. Imate li možda neke posebne uvjete za takvo mikro, da ove mikrokredite koji vas eh, zaštićuju da ne ulazite u ta pravila o državnim potporama. Hvala lijepa. Gospodin Olbricht. Da, dve primjedbe i dva pitanja. Jedna primjedba je da je ovo vrlo zanimljivo, vrlo e, jasan dokaz što znači pojednostavljenje. Imam dojam da posljednje promjene su složenije nego prethodna situacija. Posebno e, ovi mađarski stručnjaci su rekli da su nova pravila složenija od prethodnih, to znači da nemamo pojednostavljenje. Znači da su oni jednostavniji, ali restriktivniji. Da pojednostavljenje znači restrikcija. To je prva primjedba. Drugi element koji ste spomenuli je političko značenje financijskih instrumenata u prethodnoj perspektivi je obično bila e, metoda na neki način e, usmjeravanja novca. Jasno je bilo da je novac bio stavljen u financijske instrumente i da je tamo bio siguran jer je registriran kao potrošen možda ne uvijek, ali e, sjećam se rasprave ovdje u parlamentu da je to bilo jedno od nejasnih rješenja. Ako ne želite izgubiti novac, jednostavno ga stavite u financijski instrument i biti ćete sigurniji. To je jedan od elemenata e, ali pitanje je li to još uvijek vrijedi parkirati ili usmjeriti taj novac i čekati e, bolje vrijeme ili barem ga iskoristiti jednom. To je bilo pravilo da jednom koristimo, posebno u sustavu Jessica. A drugo, ne mislite li da ako imamo dvostruku prihvatljivost da treba postojati obveza da se, da se neke stvari mogu financirati samo nepovratnim sredstvima, a neke samo zajmovima, a da nema miješanja jer je jasno svima da korisnike više zanimaju nepovratna sredstva jer su, jer su lakša. Dakle, financijski instrumenti su bolji, efikasni, efikasniji. Za, financijske, za korisnike su nepovratna sredstva bolja i danas su. Ne bi li trebali imati jasnu podjelu između nepovratnih sredstava i financijskih instrumenata? I posljednji element, mislite li da je EFSI promijenio situaciju? Takozvani Junkerov e, fond, je li on promijenio situaciju kada se radi o financijskim instrumentima? Hvala. lijepa, gospodin Van Nistelrooy. Hvala, imam dva pitanja. Prvo pitanje, vidjeli smo ovu brošuru o situaciji 2013. godine, možda je to realnosti 2011. ili 2012. Postoji li neka studija koja je u tijeku za novo razdoblje kako bismo imali sve obuhvatnu sliku e, situacije sa novom uredbom? Europske unije. Vjerujem da postoji značajna razlika između prethodnog i sadašnjeg razdoblja. Dakle, to bi bilo korisno u planiranju budućih aktivnosti. Drugo pitanje. Vidio sam mađarski slučaj. Na samom kraju vi ste rekli da kombinacija e, zajmova i bespovratnih sestrava. E, sada je, ste vi rekli da je uspjeh kombiniranje različitih načina financiranja. Možete li nam objasniti je li to samo e, teorijski problem ili o čemu se ovdje radi? A bespovratna sredstva dolaze svi iz istog izvora u Europi ili dolaze iz drugih izvora, na primjer iz općine ili e, regionalne vlade. Smatrate li da to nije problem? Možete li mi pomoći da bolje shvatim jesmo li zajedno u velikim problemima ili... Dobro, to je bilo, bilo zanimljivo pitanje. Nadam se da nismo u velikim problemima, možda ipak i jesmo. Gospođo Vana, izvolite. Hvala, predsjednice. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Zahvaljujem stručnjacima na ovim prezentacijama i odličnim dokumentima koji su nam dali na raspolaganje. Ja sam otvorena naspram ovakvom obliku suradnje. Međutim, u prošlosti smo e, sumnjali u financijske instrumente. S jedne strane, zbog famoznog efekta poluge, o tome je govorio kolega kad je spomenuo nove fondove. Postoje i neka pitanja vezana uz način izračunavanja. Međutim, tu je još jedna tema koja nam je važna, a to je transparentnost računovodstvenih pravila i e, financijski instrumenti e, koji trebaju biti evaluirani. Pitanje je za gospođu Rachel Rentgrif, e, vi ste to spomenuli u vašoj prezentaciji. Htjela bih znati kako se jamče ove elementi u postojećem pravnom okviru i htjela bih da mi kažete koja je e, kvota plaćanja e, er, revizorski sud govori o niskom postotku. To je stvarno kritika koju su oni dali. Zatim zanima me možemo li nekako poboljšati situaciju. Hvala. Izvolite gospodin Celer, posljednji komentar ili pitanje. Hvala. Ja bih htio uputiti na to da imamo već mišljenje E, revizijskog suda 2012. godine o regionalnoj politici i nedavno prije nekoliko mjeseci govorili se o utjecaju finanskih instrumenata ruralnim područjima. To je bila tema studije, a e, Revizorski sud je konstatirao ono što je rekao Jan Olbricht. E, Finanski instrumenti su vrlo često bili previše kapitalizirani i jer je to bio dobar način za banke da plasiraju nekakva sredstva. za zajmove banaka koje na taj način mogu poboljšati u vlastitu bilancu. Ali s druge strane, došlo je do pružanja pomoći onima koji su trebali iskoristiti ove instrumente, a to su mala i srednja poduzeća i poljoprivrednici. E, ali zapravo oni onda na kraju pomoć nisu dobili, novac je ostao kod banaka, nije došlo do plaćanja. Osim toga što se tiče plaćanja za istog, pitanje je jesu li takva plaćanja opravdana. E, rečeno je da su pravila prekomplicirana, ali pitanje je bilo jesu li banke pritom vršile promociju za krajnje korisnika. Ako nemamo te popratne mjere, onda zajmovi ostaju pri bankama i kapitalizacija banaka ne može postići primarni cilj. Ne smijemo se odreći toga instrumenta, posebice onim državama gdje banke nisu u stanju dovoljno financirati tržišta. Baš tamo trebamo koristiti taj instrument. S druge strane, ESB e tiska novac i promovira likvidnost i za neke je države jednostavnije pristupiti kapitalu pri nižim kamatnim stopama. Na primjer u Njemačkoj e, tvrtke se ne žele podvrgni ovoj kompleksnoj e, proceduri i onda traže e, zajam koji će lako dobiti od štedne zadruge. Evo to su problemi vezani uz financijske instrumente Načelno se ovdje radi o dobrom instrumentu. Međutim, sad se vraćamo na pitanje pojednostavljenja pravila. Pravila mora biti tako oblikovana da korisnici mogu pristupiti ovakvim kreditima. Dakle, e, banke za promociju u državama članicama moraju sudjelovati. Ovdje se ne radi samo o davanju financijskih sredstava država članica po niskim kamatnim stopama, e, nego se radi o tome da imamo na umu krajnji cilj. Hvala. A sada dajem riječ našim stručnjacima kako bi dali odgovor ili komentirali naše komentare. Izvolite. Hvala predsjednice. Hvala e, svim članovima ovog odbora na postavljenim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Kao prvo, što se tiče koristi. Možda sam u svojoj prezentaciji bila nešto prekratka, ispričavam se na tomu, ali u prošlom e, periodu i u ovom razdoblju pokušavamo uključiti privatni sektor, pokušavamo osloboditi potencijal koji postoji u tom dijelu ekonomije. Uvijek smo govorili o tom instrumentu. E, druge koristi su efekt poluge, znači da za svaki euro e, dobiva se više novca, dakle ne samo iz privatnog nego iz javnog sektora. E, što se tiče nekih država članica, e, postavljeno je pitanje vezano uz to hoćemo li sljedeći put dobiti više. E, ovdje je uključen takozvani revolving efekt, dakle novac se vraća u tijek nakon što je vraćen. Potrebna je veća disciplina svih e, e, dionika u ovom procesu. Mnogi su govornici to danas spomenuli. E, mi nismo htjeli da se ovaj put dogodi da se financijski instrumenti koji imaju podršku SF-a onda ne koriste. To je takozvana analiza jaza iz prošlosti i zato je evaluacija jako važna. Na samom početku razdoblja E, države članice u vijeću i um, tijela za upravljanje žalila su se zato što je sve bilo jako komplicirano, smatrali se da je to dodatna prepreka, odnosno opterećenje. Ali vidjeli smo da je to dobro za tržište jer smo kroz to mogli vidjeti što privatni sektor traži, i jesu li se banke dobro ponašale, jesu li tražile prevelike kamatne stope. Također smo vidjeli da postoji mogućnost kombinacije. Kombinacija sa bespovratnim sredstvima mogla bi biti moguća i odgovor je da, to jest moguće. Naravno, ne smijemo imati dvostruko financiranje, to kaže sama uredba. E, što se tiče komisije, mi smo bili zabrinuti je li moguće da se kroz kombinaciju onda e, prekrše dva različita seta pravila i miješanjem tih pravila onda se stvari mogu dodatno zakomplicirati. E, države članice su pokazale primjere kako možete kombinirati e, ta dva sustava, ali morate imati odvojeno računovodstvo. želim još govoriti o EFSI-u. On je prije spomenut. To je novi element od okvira koji je eh, usvojen s naše strane i mislim da je komisija to već rekla na prethodnim sastancima, mi pokušavamo osigurati da je on u skladu sa eh, ESIF-om. Eh, Europski strukturni infekcijski fondovi se koriste kako bi se popunili jazovi, kako bi se maksimalizirao efekt poluge i kako ne bi došlo do nedostatka sredstava. Što se tiče izvješćivanja, trebam to objasniti detaljnije, zato što je se spomenula demokratska kontrola. E, transparentnost nije bila na visokoj razini u prošlosti i sada svake godine e, do prvog desetog svake godine objavljujemo godišnje izvješće u kojem se opisuje svaki finanski instrument e, koji ima podršku raznih fondova. E, ove godine ćete dobiti do e, kraja ove godine smo to sročili do kraja 11. mjeseca, pa ćete sad uskoro dobiti informacije za ovu godinu. Još jedna kritika vezana za finanske instrumente jest da je uredba omogućila tijelima za E, upravljanje da se e, stvore fondovi uz kontrolu komisije. I ovdje je dovedeno u pitanje upravljanje ovakvim sredstvima. Sada je novo pravilo to da morate podijeliti u tranše. Prvi dio se treba uputiti komisiji, ali e, upravljačko tijelo može se obratiti komisiji i onda se provjerava koliko je novca stvarno došlo do malih i srednjih poduzeća. Postoje čak i postoci, imamo čak i naputak, mogu vam točno reći koje su pravila, ali cilj je da to sve funkcionira na tržištu. Mnogo se razgovaralo s državama, članicama i parlamentom o tim pravilima, ali poanta je bila to da se pronađu financijska sredstva. Pojednostavljenje i upute. O tome su govorili članovi danas. E, mi smo u komisiji bili u čudnoj situaciji zato što smo pokrenuli ovaj period činjenicom da imamo mnogo detalja u ovom okviru e, koji su donijeli su zakonodavstvi, a vi ste, zakonodavci, vi ste jedan od njih. Mi mislimo da su sada stvari jasne i da je to dovoljno da nastavimo na tom putu. Ali drugo pitanje da e, smo dobili odmah nakon objavljivanja tih pravila e, u kojima su nas ljudi pitali je li to u redu, je li to prihvatljivo i tako dalje. To je jedan od problema. E, ljudi se sjećaju tih teških revizija i smatra se posebice Europski sud je smatrao da e, je to sve bilo prekomplicirano. Dakle, zato smo izdali pojašnjenja. Ponavljam, to nije takozvani meki, mekani zakon, mi ne trebamo taj soft law u našem okviru, ali je uvijek korisno imati takvo što i zato vjerujem da je mnogim subjektima drago da to postoji. Stručna skupina držav, stručnjaka iz država članica je nešto o čemu će trebati još razgovarati. Mi smo na našoj web stranici FI Kompasa objavili više informacija, pojašnjenja i savjete. Ali ako države članice, dakle upravačka tijela žele uspostaviti e, vlastiti sajt sa svojim informacijama, to je također prihvatljivo. Govorili smo o pojednostavljenju, mislim da je povjerenica govorila o tome da sad imamo tu skupinu na visokoj razini i na samom kraju s naše strane želim reći da je najvažnije to što krajnji korisnik na kraju mora e, profitirati od tog pojednostavljenja zato što on mora koristiti novac na najkvalitetniji mogući način i zato mora biti u stanju pristupiti financijskim sredstvima koja treba. Zahvaljujem i oprostite što, sam se to, što mi se toliko odužio govor. Hvala, gospodin Rose, izvolite. Hvala, pokušat ću biti što kraće svojim odgovorima. Prvo, onome što je Rachel rekla u vezi sa e, našim revizijama. Istina je, ljudi još uvijek pamte teške revizije i zato su vrlo nervozni, pitaju se kako će se sad pravila primjenjivati. Zato trebaju i upute, traže ih, zato što imaju mali broj dokumenata od revizora u Ujedinjenoj kraljevini i mislim da će trebati nešto vremena da se oporave od šoka iz prošlosti. Mislim da jedini način da riješimo taj problem u budućnosti jest da imamo pomoć od komisije e, kad se postavljaju pitanja. To bi bilo svakako korisno u budućnosti. Drugo, nekoliko komentara vezano uz komercijalno donošenje odluka o ključ za financijske instrumente koji će biti uspješni jest da uključimo privatni sektor i zato e, imamo pristup naknade koji onda postoji krucijalan. Hvala. Postaje krucijalan. Hvala. To je sve. Gospodin, gospođo Nikols, izvolite. Hvala. Hvala vam na ovim pitanjima. E, vrlo bih kratko spomenula eh, proces i to kako u, to funkcionira u U donošenju postupka, donošenju odluka prvo se treba odrediti E, iznos zajma 10% se automatski uzima u obzir kao vlastiti doprinos, a onda se ostalo pokriva kao bespovratna sredstva. I to se već najavljuje u pozivu na podnošenje prijedloga. Dakle, 10% od projekta je vlastita sredstva. Ako je projekt održiv i prihvatljiv, onda se dobiva zajam. A ako postoji neka razlika, onda se tu daju bespovratna sredstva. Procedura omogućava da je ukupni prihvatljivi trošak u dva, dvije scheme nikad nije iznad 100% e, investicije. U toj dugoj raspravi sa službama komisije za vrijeme procesa revizije dogovorili smo da je upravo to slučaj Dakle, na svu sreću nemamo trenutno problema s tim pitanjem, jer smo stvari razjasnili i izgleda da će se i dalje stvari odvijeti prema toj schemi. Što se tiče drugog pitanja, mi pokušavamo shvatiti detalje i e, gledamo koji projekti e, zadovoljavaju uvjete o državnoj pomoći. Dakle, pridržavaju se uvjeta. Što se tiče financijskih posrednika u Mađarskoj, imamo granicu za određene institucije i mi novac dajemo samo ako se onda novac može iskoristiti, ako se onda novac prebaci malim i srednjim poduzećima. Dakle, u, toj, u tom programu nije moguće da se novac parkira, odnosno plasira u banci i tamo ostaje. Ova nova uredba pokazuje nam da možemo nastaviti sa kombiniranjem proizvoda. To je dobra vijest. Međutim, nismo sigurni kako ćemo to provesti u praksi. Jer u prethodnom periodu smo imali eh, schemu refinanciranja, a sada e, imajući na umu uredbe i pravila, vidimo da ćemo stvari morati izmijeniti. Jer imamo metodologiju troškova i naknada e, zbog pitanja javne nabave. Dakle, sad smo e, u tijeku, u samom središtu ovog procesa, proces je u teku, ali mislim da u sljedećem razdoblju ćemo morati donijeti još neke važne odluke. Hvala, hvala lijepa na odličnim izlaganjima i na raspravi i odgovorima. Ovo je sada kraj ove točke dnevnog reda. Odluke koordinatora su odobrene jutros. Imali nešto podrazno? Da. Gospodin Van Nistelrooy, mogu li zamoliti gospođu Maletić da kaže par riječi o našem usmenom pitanju? Hvala lijepa. Usmeno pitanje odnosi se na ubrzavanje provedbe kohezijske politike. Sada smo na kraju 2015. godine. E, krajem 2017. E, godine ili 2018. godine ćemo imati prve D commitments e, u ovisnosti o tome kada se odobre operativni programi za zemlje. I mislim da s komisijom trebamo razgovarati o tome koji mehanizam možemo primijeniti da bismo ubrzali implementaciju, a u isto vrijeme za razdoblje 2017-2013, krajem 2015. godine sada komisija vjerojatno ima već neke projekcije do koji će doći krajem ove godine projekcije opoziva sredstava, dakle već imaju neka iskustva o tome koje su bile glavne prepreke, zašto je došlo do opoziva sredstava u praksi i što sada možemo učiniti u narednom razdoblju kako bismo izbjegli to krajem 2017. i krajem 2018. Hvala, hvala lijepo. Dakle, o usmenom pitanju ćemo govoriti u ime odbora Ređi. Tako je to zamišljeno. Dakle, radit ćemo na običajen način. Hvala lijepa. Samo da vas podsjetim, sljedeći sastanak će biti u siječnju. Želim vam uspješne tjedne do kraja ove godine i e, lijepe blagdane. Vidimo se iduće godine na sastanku. Zahvaljujem prevoditeljima na pomoći. Hvala lijepa. Ovim zaključujem sastanak.